Good morning. Um, Dobro jutro. Poštovani kolege, ispričavam se na ovom kašnjenju. Mislim da je bilo poteškoća u prometu danas ujutro. Hvala vam na strpljenju. Otvaram eh, zasjedanje. Prije nego što prijeđemo na prvu točku dnevnog reda, mislim da gospodin Korbet ima napomenu u odnosu na pravilnik pod eh, pravilom 162, eh, u okviru pravila 162 eh, parlament je odlučio da će rasprava o Brexitu uključivati javljanja za riječ samo od strane čelnika političkih klubova, a troje od njih su iz Velike Britanije. Samo dvoje podržava Brexit. Nećemo imati ni jednog eh, zastupnika koji je protiv Brexita koji će govoriti, a prema posljednjim eh, anketama radi se o većini britanskog eh, javnog mnjenja. To je stav većine britanskog javnog mnjenja. Hvala primili smo na znanje, to je bila odluka političkih klubova, zastupnika, to, je, to su oni odlučili da se održi rasprava u ovakvom formatu. Ali primili smo na znanje vašu napomenu. Sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda, povlačenje Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, e, izjave komisije i vijeće. Na početku e, državna tajnica Ekštatler za vijeće. Izvolite, gospođo, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici, e, poštovani gospodine Bernije, Dame i gospodo, Europsko vijeće podržalo je sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Nakon toga je vijeće pozvalo komisiju i parlament da poduzmu korake kako bi 30. ožujka 2019. godine sporazum stupio na snagu. E, vijeće je isto tako odobrilo, dalo svoje odobrenje političkom sporazumu o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, gdje su se dogovorili da će pokušati očuvati što bliže odnose u budućnosti. Taj ishod ne bi bio moguć bez predanosti i napornog rada gospodina Barnjeja i njegovog tima i mi mu odajemo počest osjećalo se jedinstvo među 27 država članica, a i među institucijama Europske unije. Tom prilikom, ovom prilikom želim izraziti zahvalnost skupini za vođenje pregovora o Brexitu i Europskom parlamentu. U nadolazećim mjesecima morati ćemo zaključiti sve elemente sporazuma o povlačenju i parlament bi trebao odobriti sporazum u nadolazećem periodu što bi nam trebalo omogućiti da do ožujka 2019. godine doista i okončamo sve potrebne postupke. A sada glavni pregovarač za Brexit, gospodin Michel Barnier. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice. Dobar dan, e, poštovani zastupnici. Velika čast mi biti ovdje. Hvala vam što ste mi dali priliku da govorim ovdje pred vama u ime Europske komisije i e, gospodin Jean-Claude Juncker nažalost nije mogao biti ovdje sa vama jer je na sastanku skupine G20. Sada se nalazimo u jednom ozbiljnom trenutku, 17 mjeseci nakon početka pregovora koji sam imao čast voditi jer mi je predsjednik Juncker ukazao povjerenje i e, uz potpunu podršku cijele Europske komisije znate da je u nedjelju vijeće odobrilo sporazum o povlačenju kao i političku izjavu o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Želim se zahvaliti u svoje ime Donaldu Tusku, predsjedniku Europskog vijeća vijeća, ali i svima ostalima sa kojima sam surađivao, na primjer sa austrijskim predsjedništvom, e, bugarskim, malteškim i estonskim predsjedništvom, a također ćemo nastaviti razgovarati o tome i sa rumunskim predsjedništvom. Kao što znate, dugo smo pregovarali o sporazumu o povlačenju i o političkoj izjavi, ali sada je to okončano. Sada je trenutak da to ratificiraju E, Britanski parlament, Europski parlament i vijeće. S obzirom na teške okolnosti ovih pregovora i s obzirom na složenost, e, ogromnu složenost svih pitanja koji se tiču e, povlačenja Ujedinjene kraljevine, dogovor koji je na stolu, nacrt sporazuma o povlačenju i politička izjava o budućim odnosima je jedini mogući dogovor za sad. Mi smo uspjeli proći kroz ovu prvu važnu fazu zajedno zahvaljujući e, jedinstvu 27 država članica i svih institucija međusobno. Naročito, gospođo predsjedavajuća, sporazum o povlačenju i politička izjava e, su bili mogući zahvaljujući vaše četiri rezolucije i e, vašoj potpori od samog početka ovih pregovora, kao i vašim naporima da zaštitite prava građana koje predstavljate, to je bio vaš prioritet, ali i naš. Htjeli ste zaštititi interes Europske unije, integritet e, ujedinjenog tržišta, kao i autonomiju donošenja odluka Europske unije. Ova dva dokumenta smo mi svi e, zajedno dogovorili za vrijeme cijelog postupka. I e, preko vas, gospođo predsjedavajuća, želim se zahvaliti i predsjedniku Tajaniju i želim e, reći nekoliko riječi i gospodinu Verhofštatu koji je pregovarač u ime Europskog parlamenta e, Danuti Hubner, Elmar Tobruku, e, Gabrieli Zimmer, Filipu Lombercu i svima drugima koji su zajedno sa svojim ekipama pratili budno ove pregovore u ime e, zajedničkog odbora za praćenje pregovora o Brexitu. Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom postupku znajući da još nismo na e, kraju samog puta. Dogovor do kojeg je došlo u nedjelju je rezultat e, metode koju smo odlučili svi zajedno. Mi smo uspostavili redoslijed počev od onog što nam se činilo logičnim, a to je pregovor o urednom povlačenju prije nego što počnemo raspravljati o okviru o budućim odnosima sa Ujedinjenom kraljevinom. Mi smo na samom početku htjeli raspravljati o određenim pitanjima koji su oduvijek bili prioritetni za Europski parlament, a to su prava građana, mir i stabilnost e, u e, Irskoj kao i e, financijski okvir. I od samog početka smo, dame i gospodo, radili u potpunoj transparentnosti i u potpunom povjerenju, a tako namjeravamo i nastaviti. To je metoda koja nam je omogućila da objasnimo što je moguće, što nije moguće s obzirom na temeljna načela naše unije. Od samog početka smo objasnili na koji način možemo poštovati naše, naša načela, načela koja moramo poštovati, ali isto tako kako uzeti u obzir i crvene linije koje nam je naznačilo naznačila Ujedinjena kraljevina. I na kraju smo uspjeli se dogovoriti. Jednom riječju, ovaj okvir do kojeg smo došli će nam e, omogućiti da imamo predvidljivost e, za e, daljnji tijek ovih pregovora, a isto tako ovaj okvir nam je omogućio da dođemo do dogovora koji nije iznenadio nikoga. Moram napomenuti e, da Europska unija nije bila ta koja je e, htjela da dođe do Brexita. Do sad još nitko nam nije dokazao dodanu vrijednost Brexita, no međutim mi ćemo ispoštovati e, volju i želju britanskog naroda i učinit ćemo sve da dođe do urednog povlačenja Ujedinjene kraljevine. Ova dva dokumenta o kojima smo se dogovorili u nedjelju će nam omogućiti da ublažimo negativne posljedice s obje strane, a naročito za 27 država članica Europske unije. Sporazum o povlačenju nam e, daje pravnu sigurnost, daje tu pravnu sigurnost našim poduzećima, e, regijama koje su zabrinute zbog posljedica povlačenja Ujedinjene kraljevine. Također daje pravnu sigurnost i za 4 milijuna e, građana Europske e, unije i Ujedinjene kraljevine koji e, žive ili u Europskoj uniji ili Ujedinjenoj kraljevini. Također građani Sjeverne Irske koji sudjeluju u svim dijelovima gospodarske i socijalne suradnje između E, sjevera i juga. Što se tiče zaštitnih mehanizama, njih smo koristili kako bismo e, uspjeli riješiti pitanje granice između Sjeverne Irske i Irske, a istovremeno zaštititi unutarnje tržište. Bez zaštitnog mehanizma za Irsku ne može postojati sporazum o povlačenju. Zatim, e, sveučilišta, poduzeća, svi oni su bili zabrinuti zbog e, Brexita, uključujući dakle i laboratorije u Jedinom kraljevstvu, kao i poljoprivrednike koji e, uživaju prednosti zajedničke poljoprivredne politike i koji su htjeli zaštititi i pravo intelektualnog vlasništva kao i oznaku zemljopisnog podrijetla. Sve su to pitanja o kojima smo svi zajedno razgovarali i e, razmenjivali informacije sa poduzećima koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, sve su to aspekti o kojima smo e, pregovarali, sve su to ljudi koje smo htjeli zaštititi i e, upravo radi njih smo se i dogovorili o ovom sporazumu o povlačenju. Ovaj sporazum o povlačenju je jako gust jer se radi o sporazumu koji je pravni sporazum i koji mora biti potpun. A e, što se tiče političke izjave nam, ona nam daje okvir za uspostavljanje budućih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Znajte da će u toj budućnosti Europska unija nastaviti štititi svoje interese i primjenjivati ista načela koja smo primjenjivali do sad. U ovim budućim pregovorima koji će se otvoriti, Europska unija će imati isti stav kao i do sad. E, neće nikad biti agresivnosti niti e, osvetničkog duha. E, s moje strane nikad nije mi bilo na umu kažnjavati bilo koga. Tako ćemo nastaviti i raditi dalje sa Ujedinjenom kraljevinom, a ne protiv nje. Nastavit ćemo surađivati sa ogromnim poštovanjem koje dugujemo toj velikoj zemlji koja će i dalje ostati E, naš partner, prijatelj i saveznik. Što se tiče budućnosti, s obzirom na odluku Ujedinjene kraljevine da napusti Europsku uniju i Ujedinjeno tržište, ne možemo imati status quo. Ne može se sve nastaviti kao što je bilo i prije. I naša dužnost je da to kažemo i poduzećima koji se za to moraju pripremiti. Ali e, u našu zajedničku korist je da se što prije pripremimo na buduću e, mobilnost E, promet, unutarnju sigurnost kako bismo uspostavili stabilnost našeg kontinenta i kako bismo imali dobre odnose sa Ujedinjenom Kraljevinom koja će i dalje imati svoju riječ i e, mjesto u e, vijeću sigurnosti UN-a i sa kojom ćemo i dalje surađivati. Zato moramo biti zahtjevni u ovim budućim pregovorima kako bi e, ova politička izjava se mogla konkretizirati u svim aspektima partnerstvo sa Ujedinjenom kraljevinom mora biti e, jako. Kao što je to htio i predsjednik Juncker kao i zastupnici ovog parlamenta, mi se pripremamo i bit ćemo spremni za početak e, pregovora o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine kada Ujedinjena kraljevina postane treća država. Ali do tad e, imamo još i važnu fazu ratificiranja e, sporazuma o povlačenju. Za svakog od nas je sada da preuzme svoju odgovornost. Britanski parlament će imati priliku u narednim tjednima izjasniti se o e, nacrtu sporazuma o povlačenju i političkoj izjavi o budućim odnosima jer su ovo dokumenti koji se tiču budućnosti naših zemalja. Mi ćemo ispoštovati vrijeme koje je potrebno britanskom parlamentu za e, razmatranje ova dva dokumenta i za vrijeme koje će biti potrebno britanskom parlamentu da ratificira ove dokumente i znamo da će to biti samo jedna od faza ovih pregovora, a svakako će ovaj parlament imati zadnju riječ u tome. Hvala vam najljepša, e, poštovani zastupnici, hvala vam na pozornosti. Hvala gospodine Barije. Sada ćemo čuti zastupnike, koordinator za Brexit, e, gospodin Verhofstadt. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Prije svega želim e, pozdraviti e, potpisivanje, odnosno usvajanje sporazuma o povlačenju i političke izjave. Mislim da danas možemo reći da su i jedan i drugi dokumenti izgrađeni na načelima Europske unije, na integritetu zajedničkog tržišta, na četiri slobode koje su temelj e, jedinstvenog tržišta. I još jedno načelo jest e, kapacitet e, Europske unije i mogućnost Europske unije da autonomno donosi odluke. Međutim, važno je naglasiti da su još dva elementa uzeta u obzir. Prvo, to su stajališta, mogao bih reći, e, crvene linije Ujedinjene kraljevine nakon što je donesena odluka da se povuku iz Europske unije. A druga, drugi važan aspekt koji je u pozadini ovog sporazuma, odnosno ovih dvaju sporazuma, što ne razumiju svi uvijek dobro. Radi se o e, sporazumu iz 1998. takozvani sporazum e, Velikog petka. E, taj sporazum je bio moguć samo među državama članicama Europske unije i po mom mišljenju pokazuje da se Europska unija može svesti upravo na to. To je poanta, pomirenje, dogovor, kraj nasilja i mir. A rezultat svega ova, ovoga jest sporazum o povlačenju i mislim da je to najbolji mogući sporazum ako uzmemo u obzir ova tri elementa koja sam upravo opisao. Htio bih e, naravno zahvaliti i čestitati, e, i to nije prvi put da to činim, osobno želim zahvaliti, i čestitati Mišelu Barnjeu e, na svemu tome. On je blisko surađivao sa parlamentom i sa skupinom za Brexit u parlamentu. Isto tako želim čestitati svim članovima e, e, radne skupine za Brexit. E, mislim da smo vrlo dobro surađivali i rezultat je odličan. Rezultat je, dragi Mišel, sporazum kojemu je cilj bio trojaki. Prvi je bio da minimiziramo rizike za obje strane, poglavito za gospodarstva i da se odredi vremenski rok od dvije do četiri godine za odlučivanje o budućim odnosima. Drugi rezultat je izbjeći tvrdu granicu između sjeverne i e, južne Irske i e, da se ne ugrozi e, sporazum od velikog petka. A treće, a to je bio glavni pa, prioritet Europskog parlamenta, zaštititi prava europskih građana i uz e, podršku pregovarača uspjeli smo u tim aspektima zaista značajno unaprijediti sporazum i danas e, vam mogu reći da prije nego što smo započeli postupak e, u parlamentu od naših britanskih kolega smo dobili garancije i jamstva da će se u potpunosti poštivati sva prava europskih građana. Ovaj sporazum i politička izjava će biti temelj, odnosno stabilni temelj za bliske odnose Europske unije i Velike Britanije u budućnosti i kao što smo mogli vidjeti temelj oba dokumenta jest sporazum o pridrživanju, a to je ono što je parlament od početka predlagao. Zašto sporazum o pridruživanju? Ehm, da to s tim se složila i Velika Britanija, ehm, kada se usvoji ehm, nakon odobrenja na europskoj razini biti će ratificiran od strane država članica kako bi se izbjegla, kako bi se izbjeglo da sa Velikom Britanijom imamo kompleksne odnose e, kao što su naši odnosi sa Švicarskom jer imamo čitav niz sporazuma, a ne samo jedan. Parlament će nastaviti nadzirati ovaj proces e, i provođenje sporazuma o povlačenju. I parlament će E, u budućnosti isto tako i nadzirati rad zajedničkog odbora. E, gospodine Verhofstadt, oprostite kolege, ja sam e, predsjedateljica i ja ću upozoravati na vrijeme. S dužnim potovanjem, hvala vam, ali poštujte moj autoritet. Hvala vam. Evo na samom kraju sam predsjedateljice. Parlament će budno pratiti rad zajedničkog odbora. Mi se želimo pobrinuti da odluke koje će donositi taj odbor će biti legitimne i nužno naravno će biti potrebno odobrenje parlamente i nadam se da prije nego što započnemo postupak, e, formalni postupak e, odobrenja, da će e, se parlament s time složiti. Mislim da je izlazak Ujedine kraljevine iz Europske unije gubitak za sve i neuspjeh za sve. Nažalost, to je tako, ali učinimo to najbolje kako možemo i e, možda jednog dana Ujedinjena kraljevina odluči vratiti se natrag u veliku europsku obitelj. Hvala lijepa. Thank you, Mr. Mr. Brock. Hvala gospodine Verhofstadt. Gospodin Brock. Poštovana predsjedateljice, predsjednici e, vijeća, predstavnici komisije, Brexit je vrlo loš za Ujedinu kraljevinu i za Europsku uniju. Još je gori za Veliku Britaniju, ali za nas je isto tako vrlo nepovoljan. E, gospodin Verhofstadt je čestitao i e, zahvalio e, pregovaračkom timu i to želim učiniti ja. Želim im zahvaliti na strpljenju i na stručnosti i zahvaljujući njima dobili smo najbolji mogući sporazum. Moram reći da je Ujedinjena kraljevina podijeljena, politika je podijeljena u zemlji, čitava zemlja je podijeljena a 27 država članica je bilo ujedinjeno od početka do kraja. Ujedinjena e, Europska unija je ujedinjena i zbog toga je čeka velika budućnost e, i to smo pokazali u ovim pregovorima o Brexitu. To moramo i otvoreno reći. Jučer je e, Britanska središnja banka e, izdala izvješće o tome e, da će Ujedinjena kraljevina pretrpjeti zbog Brexita veće gubitke nego što ih je pretrpila uslijed krize 2008. godine. To je Bank of England jučer rekla, ali to neće moći promijeniti tijek stvari to znači, a nadam se da će Europski parlament to podržati, e, mi nemamo više opcija za mijenjati ovaj sporazum ili ponovo pregovarati. Ne, ovaj sporazum koji imamo je jedini mogući e, po načelu uzmi ili ostavi. E, pregovori su bili mukotrpni i dugotrajni. Imamo sada tranzicijski period ali e, ne znam je li Ujedinjena kraljevina svjesna činjenice da ako se ovaj e, sporazum ne odobri, neće ni biti tranzicijskog e, perioda, nego će rez biti oštar i nagao. A oni koji se zalažu za ostanak u u Europskoj uniji moraju shvatiti da je veliki, e, da veliki rizik leži iza e, opcije u kojoj se ne bi odobrio ovaj sporazum. To bi bilo vrlo opasno. o e, tranzicijskom razdoblju predviđa da se zaštite interesi jedne i druge strane i da se pripreme odnosi u budućnosti. Isto tako tu treba uzeti u obzir i pitanje Sjeverne Irske. Sporazum moramo odobriti kako bismo mogli imati e, tranzicijski period. Zaštitni mehanizam, odnosno backstop je nešto što, do čeg se nadamo da neće doći, do čega ne bi trebalo doći. Mislim da je svima u interesu da štetu svedemo na minimum, moramo konstruktivno pristupiti tome. E, oni žele, e, Ujedinjena kraljevina ne želi e, uniju, carinsku uniju jer žele sklapati trgovinske sporazume. mi moramo osigurati da sporazum ima dalekosežne posljedice i Tereza May ima pravo kad kaže da e, što viši standardi budu da će uvjeti biti povoljniji i pravedniji i to će nam omogućiti da štetu svedemo na minimum. Sporazum u partnerstvu koji je predložio Europski parlament e, sada je dio, integralni dio E, dogovora o trgovini i dogovora o vanjskoj politici, o sigurnosti i borbi protiv terorizma. Uključenje Ujedine kraljevine jeste integralni dio e, politike za obranu Europske unije i e, mi želimo da to ostane u ovom sporazumu kako bismo zaštitili naše građane, kako bismo osigurali E, sigurnost u Uniji, a to je isto tako važno i za istraživanje za sveučilišta s obje strane. Gospodin Farage kada je govorio je rekao da ne želi sporazum i da ne želi pregovarati. Trump je rekao da želi podijeljenost u Europi kako bi on mogao iskoristiti E, taj konflikt e, u, svoju korist. Potrebna nam je ujedinjena Europska unija kako bismo se mogli braniti protiv Trumpa i ostalih. E, nećemo dozvoliti da nas uništi onaj koji piše govore predsjedniku Trumpu. Hvala. Gospodin Gualtieri. Thank you, President, uh, Hvala. Mm, dragi kolege i kolegice, nakon dugih i teških pregovora, sporazum koji smo postigli u nedjelju omogućuje uredno povlačenje Ujedinjene kraljevine iz EU-a. Mi smo spremni za ratifikaciju. U ime SND-a želim zahvaliti pregovaraču gospodinu Barnijeju, na izvrsno odrađenom poslu koji je on sa svojim timom obavio. Jednako tako moram izraziti i svoju tugu u odnosu na povlačenje Ujedinjene kraljevine. Mi poštujemo tu odluku, ali i žalimo. Smatramo ju povijesnom pogreškom. To će u našim očima zauvijek ostati situacija u kojoj sve strane gube. Bez obzira na to i EU i svi dionici su od početka pristupili cijelom procesu sa odgovornošću i poštovanjem. Be, neumorno smo radili više od tri godine kako bismo omogućili što bolje povlačenje sa što manjim posljedicama. To možemo zahvaliti i glavnom pregovaraču, ali i jedni dinstvu koje su pokazale sve europske institucije. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u timu za Brexit. Mi ćemo zauvijek ostati ujedinjeni kao što smo i bili. EU je pokazala svoju odgovornost prema Ujedinjenoj kraljevini bez bilo kakvog zamjeranja ili osvete. Moramo biti odgovorni prema sebi i prema građanima EU-a, ne ugrožavati europski projekt niti integritet EU-a. Taj osjećaj odgovornosti će nas voditi i u buduće. Jedna stvar bi pritom trebala biti jasna. Ne postoji alternativa sporazumu postignutom u nedjelju. S obzirom na crvene linije Ujedinjene kraljevine, to je najbolji mogući sporazum i jedini mogući sporazum. Štiti prava građana, štiti mehanizme Carinske unije i zajedničkog tržišta i štiti tvrdu granicu sa Irskom i poštuje sporazum e, na veliki petak. Što se tiče prava građana, to nam je od početka prioritet, ali naš posao nije dovršen. I dalje ćemo pozorno na tome raditi i poštivati taj dio sporazuma. Nikada nećemo dopustiti da građani EU-a trpe posljedice i da e, politički e, sporazum politički sporazum mora postaviti okvir za partnerstvo. To je partnerstvo koje mora imati oblik sporazuma koji poštuje jedinstveno tržište i um, suverenost našeg političkog poretka. Jednako tako prihvaćamo sva tumačenja vijeća koja smatramo pravno obvezujućima u odnosu na Gibraltar. Što se tiče budućih odnosa, Ujedinjena kraljevina je jasno izrazila svoje crvene linije, i mi ih poštujemo. Mi smo tijekom pregovora pokazali visoku razinu fleksibilnosti i bili smo fleksibilni koliko je god bilo moguće kako bismo imali u vidu sve što traži Ujedinjena kraljevina. Oduvijek smo govorili, a to i sada podcrtavamo, da ako se Ujedinjena kraljevina predomisli, mi ćemo ih dočekati širokih ruku. No što se tiče jedinstvenog tržišta, slobodno kretanje osoba je jedina mogućnost urednom izlasku iz EU-a. Nema nikakve druge mogućnosti i sporazuma unutar kojeg bi se poštivalo to pravo i ne ugrožavalo europski projekt. Ovaj europski parlament je simbol zajedničkog projekta. Veže zemlje i veže ljude i zbog toga ćemo i dalje nastaviti igrati svoju proaktivnu ulogu u zaštiti integriteta EU-a i u budućim odnosima sa Ujedinjenom kraljevinom. Hvala. Hvala gospodine Baltieri, a sada gospodin Van Orden. Čini se da su danas svi stručnjaci za britansku politiku. Brexit nikad nije bio samo ekonomsko pitanje. EU se upliče u cijeli niz pitanja i u naše živote i upravo zbog toga su britanski građani glasali u prilog Brexitu jer su s time nezadovoljni. Rekli ste da niste željeli povlačenje, a opet ništa niste učinili da to spriječite. Ekonomski aspekti su ključni loš sporazum ili nikakav sporazum imao bi loše posljedice i za EU kao i za Ujedinjenu kraljevinu. Ovdje se mnogo toga govorilo o situaciji u Ujedinjenoj kraljevini i o posljedicama. Možda bi trebalo razmisliti o utjecajima lošeg dogovora Ujedinjena kraljevina je ušla u pregovore u dobrom duhu i cilj je bio partnerstvo u budućnosti. Međutim, legalistička nefleksibilnost pokazana e, ovdje e, je bila velika i čini se da EU sama krši vlastita pravila kad joj to odgovara. U dugoročnom interesu EU-a nije to da se poštuju ideološke smjernice i partikularan pogled na projekt EU-a koji ne dijele svi građani EU-a već je to viđenje samo nekih vođa velikih zemalja. Umjesto da ste slušali mišljenje građana, samo ste ponavljali više Europe. Velik broj građana Ujedine kraljevine je ljutit zbog načina na koji se postupalo prema premijerki. Vi ste inzistirali na bizarnim, bizarnim e, dogovorima, a mogli ste se usuglasiti u pogledu slobodne trgovine. Sve ostalo bi uslijedilo samo po sebi. Nije to trebalo nužno učiniti na ovaj način. Zbog toga bi trebalo što prije krenuti dogovarati buduće odnose i brzo izvući zaključke. No nama trebaju neka jamstva od EU-a koja se tiču onoga što nas brine. Treba nam ozračje povjerenja i dobre volje s vaše strane, ako zaista želimo taj stabilan, pozitivan odnos u budućnosti koji traže svi britanski građani. Hvala. Gospodin Lambert. Hvala. U nedjelju su me mnogi pitali jesam li tužan. Ja sam umjesto tuge osjećao zahvalnost prema pregovaraču i pregovaračkom timu. Ne samo zbog toga što su prilikom pregovora zadržali u vidu najbolje interese EU-a, već i zbog toga što je jedna od glavnih kvaliteta pregovarača bila ta da i vijeće i parlament jednako uzima u obzir. Mi naravno bismo voljeli da imamo nešto više od ovih odredaba o e, nepogoršavanju dogovora vezanih uz zaštitu okoliša. Jednako tako ne želimo da Ujedinjena kraljevina postane oaza za utaju poreza. Računajte na to da ćemo na tome raditi. Ja sam osjećao i olakšanje jer smo nakon dugi, dugog niza mjeseci imali kraj E, da nismo ovako pregovarali imali bismo drugačiji Brexit koji bi štetio ne samo poduzećima već i ljudima. Isto tako nije bilo kompromisa vezanih uz integritet, a britanska se javnost suočila sa stvarnošću. Sad je na potezu Ujedinjena kraljevina. Treba vidjeti hoće li premijerka dobiti većinsku potporu u donjem domu parlamenta. Ja bih svim nezadovoljnicima rekao sljedeće. Ako želite da je vaša zemlja unutar jedinstvenog tržišta, a pritom van EU-a, ovo je jedini mogući sporazum. Jer um, bilo tko tko se odluči za ovako nešto će se suočiti s istom situacijom kao Theresa May. Nitko se valjda ne sprema izaći bez sporazuma. Ovdje smo e, e, poštivali Good Friday Agreement i nismo dopustili nepoštivanje financijskih odredaba vezanih uz financijske obveze. Bilo tko tko izlazi ne može ne platiti svoje dugove. Prema tome, bilo kakav Brexit bez e, dogovora bi učinio Ujedinjenu kraljevinu državom koja ne poštuje sporazume. Tako da sada možemo dopustiti Brexit samo prema ovim uvjetima koji su dogovoreni i nikako drugčije. Ja kao demokrata, demokrat smatram e, da se moramo usuglasiti o ključnim pitanjima, a svima koji žele e, ostati, e, da Ujedinjena kraljevina ostane, želim reći da ako želimo ostvariti neki učinak moramo se ujediniti. Mnogi britanski građani sada shvaćaju o čemu se radi. Ne znamo što misle svi a iako postoji većina za izlazak, to je mala većina. Ako se žele vratiti, mi ćemo ih obje ručke primiti. I time bih zaključio, gospođo predsjednice. Mislim da bi bilo potpuno e, neodgovorno da se dopusti dobrovoljno ili slučajno povlačenje Ujedine kraljevine iz eu na prečas i bez sporazuma. Hvala gospodine Lambert, a sada gospođa Cimer. Na sastanku prošlog tjedna Vijeće je potvrdilo sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine. Ipak nitko u ovom trenutku ne može ustvrditi hoće li sada uslijediti uredan, uredno povlačenje trebamo se pripremiti i za najgori scenarij, a to je izlazak bez sporazuma. U e, skupini za Brexit kada smo radili e, na rezoluciji parlamenta iz 2017. znali smo od početka da ovo neće biti lako. Rad skupine za Brexit je bio kvalitetan. Suradnja sa pregovaračem Barnijeom je postavila standarde za buduću suradnju sa institucijama EU-a. Moramo ovdje jasno reći i sljedeće. Sporazum o povlačenju ne predstavlja nešto što bismo trebali slaviti. Zahtjevi koje želimo da se poštuje u odnosu na Irsku i u odnosu na prava građana možda nisu baš tako dobri kako bismo mi to željeli. No, ne možemo imati sporazum o povlačenju bez sporazuma o budućim aranžmanima. U e, sporazumu imamo i mehanizam backstopa kojim želimo spriječiti strašne posljedice e, u Irskoj. Istovremeno ipak u sporazumu nemamo ono što smo zahtijevali prošle godine um, granica sa Sjevernom Irskom će biti tvrđa, a procedure prelaska granice će biti otežane. Sva prava koja su jamčena prethodnim sporazumom sada će biti oslabljenja. Mi smo svjedočili tome da Theresa May želi e, takav sporazum i da ne želi da građani EU-a imaju ikakvu prednost u odnosu na ostale u pristupu Ujedinjenoj e, kraljevini čini se da neki baš nisu u potpunosti shvatili što je to sloboda e, kretanja u istinu i da ako ju se oduzme s jedne strane to ide recipročno. Postoji jednako tako i e, sumnja da će se vršiti diskriminacija prema građanima EU-a nakon što se završi proces povlačenja iz EU-a. Nakon rastajanja Ujedinjene kraljevine i EU-a obje strane obećavaju da će sve nastaviti u ozračju, sve biti nastavljeno u ozračju partnerstva. Treba čekati i vidjeti. Gospodin Verhofstadt je rekao da treba štititi prava građana ne samo u Ujedinjenoj kraljevini, već i u, u Europskoj uniji. Želimo jednako tako štititi interese svih britanskih građana koji žive u EU, a treba riješiti i pitanje Sjeverne Irske na čemu ćemo nastaviti raditi. Hvala. Gospodine Faraž, izvolite. Ja nemam sumnje u to da je ovo dobar sporazum. Dobar je zato što se radi o velikim transferima novca, o slobodnom kretanju građana i zbog toga što smo u carinskoj zoni i poštujemo EU pravila. Ključno je ono što je gospodin Barnier rekao, a to je backstop. To znači da Ujedinjena kraljevina može biti taoc cijeli niz budućih godina. Dakle, to je dobar sporazum za EU, a za Ujedinu kraljevinu to je najvjerojatnije najgori dogovor u povijesti. To je nešto što je Trump primijetio i on je netko tko itekako poštuje e, države nacije u Europi i uopće nije neprijatelj bilo koje od njih. Gospodine, bar nije, da bar ste bili naš pregovarač, jer e, sve ste nas matirali i vjerojatno ne možete vjerovati koliko ste sreće imali kada ste se e, u stvari susretali sa premijerkom koja je ispunjavala sve vaše zahtjeve i sa svima se dogovarala. A u nedjelju sve je bilo gotovo i mogli ste sretni ići na ručak. Moram reći da mi zaista odlazimo u ožujku sljedeće godine, a bilo kakva iluzija da ćemo biti nezavisna zemlja se urušila. Prije no što se i tinta potpisa osušila, gospodin Macron se ustao uzeo riječ i krenuo nam prijetiti govorio je o ribarstvu i o ostalim interesima koje imam, ali meni se čini da smo mi sada na milost i nemilost vama u sljedećih nekoliko godina. Politička izjava ne sadrži ništa za nas. Niste nam dali ništa i ne morate. Ja mislim da će to pasti u parlamentu i to će pasti i tekako. Gospodine Barnier, rekli ste da je ovo jedini mogući dogovor, ali ovaj sporazum neće biti prihvaćen. Svi bismo mi trebali malo sazrijeti i priznati sljedeće. Postoji velika šansa da 29. ožujka bude Brexit bez sporazuma, a trebamo ispregovarati nekakav dogovor na razuman način o granicama i ostalome. Gospodine Barnije, jeste li vi za to spremni? Vi nekako jutros pretpostavljate da će britanski parlament sve ovo ratificirati? Neće. Gospodin Le Breton. Hvala gospođo predsjedavajuća. Britanski narod je odlučio prije dvije godine napustiti Europsku uniju. Tu odluku koja je suverena treba ispoštovati. Za ENF koji predstavljam ovdje, poštivanje suvereniteta svake nacije je temeljno načelo. Zato je šokirajuće da se dovodi u pitanje Brexit e, tako što se pred sud Europske unije tražilo da se o tome raspravlja i 4.12. će se o tome odlučiti u Francuskoj je to vrlo dobro shvaćeno i e, tu e, sud odbija e, razmatrati pitanja referenduma. E, sud Europske unije treba sada protumačiti članak 50. Ako ga protumači na negativan način po Brexit, onda trebamo se tome usprotiviti, jer ili ćemo poštovati ugovore ili ćemo se osloniti na subjektivnost sudaca. Također, na svakom narodu je da suvereno odluče o svojoj sudbini živio britanski narod i živjela republika. Carver. Gospodin Carver. Last week Angela Prošli tjedan je Angela Merkel rekla sljedeće. Ono što je nama bilo važno je da Ujedinjena kraljevina ne može unilateralno odlučiti o tome kako završava Carinska unija, već to mora učiniti zajedno sa EU-om. Europske institucije su krenule sa kontrolom 73. a sada nastavljaju sa ovim sporazumom o Brexitu koji nas iznevjerava. Zbog toga što smo izgubili svoju slobodu. 2016. na referendumu su političke elite vrlo grubo podsjeće, e, bile e, obavještene o tome što želi narod. Prema tome, suverenitet je sada nešto što se ne razumije samo po sebi. To ljudi uzimaju kada trebaju. Britanski političari moraju shvatiti da će im povijest suditi. Vjerujte meni, sudit će im vrlo strogo. Gospođo predsjednice, naši kolege i kolegice ovdje u parlamentu rekli su da ne mogu vjerovati svojoj sreći koliko je ovo loš dogovor za Ujedinjenu kraljevinu i da jednostavno ne mogu vjerovati da bi se nastavilo tako jednostrano dalje. A sada, posljednji po redu, naš glavni pregovarač, gospodin Barnije. Hvala, gospođo predsjedavajuća. I hvala svima koji su se izjasnili jutros, naročito gospodinu Verhoštatu, gospodinu Broku, gospodinu Gartieru, gospođi Cimer koji su u ime svog kluba e, rekli da cijene rad koji smo obavili. Ali ovo je bio kolektivni rad, nije bio individualan ili osoban rad svi smo zajedno radili na tome i ja sam s velikim zadovoljstvom radio e, ovaj posao. Ja vrlo dobro poznajem e, i rad vašeg e, parlamenta, znam kako je raditi i u vijeću i cijenim i poštujem rad i jedne i druge institucije. Vrlo je teško doći do jedinstva između 27 država članica i jedinstva između različitih institucija. E, moja e, ekipa e, radna skupina za članak 50 je također vrijedno radila i ja ću im prenijeti vaše zahvale gospođi Rizo i svima ostalima koji su doista vrijedno radili za vrijeme ovih pregovora. Ali sada se nalazimo u jednom ozbiljnom i tužnom trenutku kao što su neki od vas rekli. Želim se zahvaliti također gospodinu E, faražu koji je govorio i drugima, ali ja ne želim ovdje stvarati nikakvu polemiku. Nisam to nikad radio, neću početi danas. Mi smo saslušali sve, odgovorili smo svima, uspostavili smo dijalog sa svima, Dali smo odgovore na sva pitanja i kao što je gospođa Cimer rekla, sada je došao trenutak ratifikacije. U narednim trenucima mi moramo raditi na pripremanju budućih e, pregovora koji su nam nužni kako bismo imali dobro pravni okvir za partnerstvo sa Ujedinjenom kraljevinom. Ali također trebamo biti i oprezni što se tiče primjene e, odredbi ovog sporazuma, naročito glede prava građana i jamstava koje moraju se konkretizirati kako bi postupci za europske građane u Ujedinjenoj Kraljevini bili ne previše skupi i e, prilično jednostavni. Dakle, mi smo doista e, odlučni da to budno pratimo. A ovaj budući, e, buduće glasanje u, Britanskom parlamentu se tiče budućnosti i Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Mi ćemo ispoštovati vrijeme koje je potrebno britanskom parlamentu da ratificira ove dokumente i znamo da e, e, Ujedinjena kraljevina je prošla kroz e, teške trenutke u svojoj povijesti, ali tada također je mogla vidjeti da je Europska unija bila solidarna i ja moram priznati da imam samo poštovanje prema ovoj zemlji koja je Ujedinjena kraljevina i zato želim uspostaviti jako partnerstvo s tom zemljom u budućnosti. Želim konsolidirati naš savez čak i izvan onog što radimo E, sa drugim zemljama unutar NATO saveza ili na bilateralnoj razini želimo jačati naše partnerstvo i u nekim drugim okvirima kako bismo ojačali i naše prijateljstvo. Gospodine Faraž, u ovim pregovorima ponekad e, su me pitali hoću li raditi neke ustupke ili ne. Ne, ne, u mom duhu nikad nisam razmišljao o tome tko će biti pobjednik, tko će biti gubitnik. Ja mislim da u Brexitu smo svi gubitnici, no mi želimo ispoštovati vašu suverenu suverenu odluku. Mi ćemo ju ispoštovati. To je odlučila većina britanskih građana i mi ćemo e, tu odluku primijeniti prema e, onim uvjetima koje su nam e, iskazale vlasti e, iz Ujedinjene kraljevine. Mi smo surađivali sa Terezom May i uzeli smo u obzir njene crvene linije. Ja nisam imao drugog e, izbora. Mi smo pregovarali sa vladom iz Londona koja je izrazila želju da napusti Europsku uniju nakon referenduma, koja je izrazila želju da napusti Ujedinjeno tržište jer ne želite više poštovati zakonodavni okvir, ne želite poštovati slobodu kretanja pitanja. E, ljudi ne želite prihvatiti e, presude Europskog suda, vi želite napustiti Europsku uniju jer ne želite više biti u e, zajedničkoj trgovinskoj politici i poštovati odredbe te politike. To su te bile vaše crvene granice. Mi smo ih ispoštovali i također vi morate ispoštovati našu odlučnost da zaštite imamo temelje Europske unije. Ja sam bio povjerenik za ujedino interno tržište pet godina i sudjelovao sam u, u radu izgradnje tog tržišta. Vi želite napustiti to tržište jer ne želite ispoštovati naše četiri temeljne slobode. I gospodin eh, Van Orden, eh, znajte da se ovdje ne radi o nefleksibilnosti, <laughs> već se radi o odgovornosti. Mi imamo za zadatak da radimo na e, urednom povlačenju kako bismo stvorili sigurnost i stabilnost u onim e, područjima gdje Brexit stvara nesigurnost i samo kroz uredno povlačenje ćemo stvoriti temelj za povjerenje i kako bismo mogli ostvariti e, duboko i dugo partnerstvo koje svi želimo. To je ono što sam htio reći. Ovi pregovori su se odvijali zbog toga što ste vi izrazili želju da napustite Europsku uniju. Mi tu odluku žalimo, to je odluka koja je po našem sudu negativna, mislim da neće vam e, ništa dobrog donijeti i zato smatramo da je ovo jedan ozbiljan trenutak. No međutim moramo biti i lucidni s naše strane također kako bismo izvukli pouke iz ovog Brexita i kao što su to rekli neki od vas e, kao što je na primjer e, Elmar Brock, postoje pouke koje možemo izvući. Moramo shvatiti zašto je došlo do rezultata takvog rezultata na referendum i moramo možda izmijeniti neke stvari kako bismo bolje odgovorili na očekivanja e, ili brige naših građana. Mi ćemo raditi na jačanju ovog jedinstva za koje se zalažu europski e, čelnici u ovom jednom ozbiljnom trenutku e, za cijelu Europsku uniju, e, istog, zapad, sjever, jug. Moramo raditi na jačanju dakle jedinstva i među 27 država članica i jedinstvu E, europskih institucija. Ovo je postupak koji, kao što sam rekao, nije gotov, put će biti dug, e, bit će određenih prepreka, očekujemo najprije e, glasanje 11.12. i ishod u britanskom parlamentu. Ja samo vrlo skromno želim da jedinstvo koje smo stvorili za vrijeme ovih pregovora E, se i nastavi i da to urodi plodom i da bude pozitivno za sve nas. Hvala najljepša na pozornosti. Um, Hvala gospodine Barnier, želim vam se zvaliti u ime parlamenta i u ime e, predsjednika Tajanija na radu koji ste obavili na ovom području, na transparentnosti i e, strpljenju. I želim samo reći da e, je gospodin e, Korbin e, koristio riječ rubbish i mislim Mislim da s obzirom na ovu razmjenu sve ovo govori samo po sebi, ali ovim zaključujem raspravu. Ich habe die Ja. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Erklärung des Rates und der Kommission betreffend die Vorbereitung. Prelazimo na sljedeću temu e, dnevnog reda. Sada ćemo govoriti o izjavi Vijeća i komisije o pripremi konferencije u Marakešu. Najprije u ime Vijeća, gospođa Išladar. Hvala najljepša. Dame i gospodo, hvala vam na ovoj mogućnosti koju ste me pružili da ponovno raspravljamo o ovom pitanju nakon rasprave koju smo imali u Strasburu ranije ovog mjeseca. Ja vjerujem da će izaslanstvo parlamenta biti prisutno u Marakešu i da vam je stalo do ove konferencije gdje će se govoriti o e, urednim i zakonitim migracijama. Prvi nacrt ovog pakta e, je urodio živim raspravama i za vrijeme bugarskog i za vrijeme austrijskog predsjedništva u vijeću. Također su e, postojale žive rasprave u Njujorku. Sve od usvajanja Njujorske deklaracije o izbjeglicama i migrantima 2016. godine Europska unija je aktivno djelovala da da svoj doprinos u pripremi prvog nacrta globalnog pakta. Kao što znate, vijeće nema jedinstveno stajalište o ovom tekstu. Države članice su odlučile ili su u postupku odlučivanja o nacionalnim stajalištima glede ovog dokumenta. Političko odobrenje globalnog pakta na međuvladinoj konferenciji u Marakešu i usvajanje ovog dokumenta u Ujedinjenim narodima e, na Generalnoj skupštini će otvoriti put primjeni ovog e, pakta. Ja se nadam da će suradnja sa 36 zemalja i e, sa regijama biti ključni temelj za uspostavljanje dobrih okvira za buduće migracije i mi ćemo sa našim partnerima surađivati temeljem raznih instrumenata uključujući i E, Trust Fond za Afriku i prepoznajemo posebne odgovornosti, potrebe i zabrinutosti e, zemalja koje su zemlje podrijetla, tranzita i e, odredišta za migrante. Mogu vam zajamčiti da ćemo mi i dalje nastaviti raditi u tu svrhu. Hvala najljepša. Sada predajem riječ visokoj predstavnici gospođi e, Mogherini. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, dame i gospodo, hvala vam na stalnom pozornosti, stalnoj pozornosti za ovu raspravu, raspravu koja se vodi u Ujedinjenim narodima, ali isto tako vam se zahvaljujem na pozornosti koju e, pružate temi migracija. O migracijama vrlo često govorimo u europskim institucijama, u Europskoj komisiji, vijeću i parlamentu. Vjerujem da ovdje postoje dvije greške koje nikako ne smijemo praviti kada govorimo o globalnom paktu i jedna dodatna koju ću spomenuti kasnije. Prva je ta da smatramo da postoji sukob između naših nacionalnih interesa i ideje globalnog pakta. Ovdje se radi o upravo suprotnom. Globalni pakt će nam pomoći da upravljamo migracijama. Mislim da je to želja svih nas kako bi imali uredne i zakonite migracije. A globalni pakt je najbolji instrument za naše vlastite interese. Druga greška bi bila da o migracijama govorimo kao o sukobu između sjevera i istoka, e, juga i zapada, bogatih i siromašnih zemalja. Želim napomenuti da su skoro sve zemlje, na primjer Afričkog kontinenta, sada zemlje e, podrijetla, tranzita i odredišne zemlje. Zato nam je svima u interesu da dobro upravljamo migracijama, svima nam je u interesu da uložimo u one regije gdje su ulaganja potrebna i da stvorimo zakonite puteve za mobilnost ljudi. Što prije shvatimo da nam je potrebna suradnja i partnerstvo, to će biti bolje za sve nas. Jer smo svi ovdje zajedno, niti jedna zemlja se ne može baviti ovim pitanjem sama, niti u Europi, niti drugdje u svijetu. I sve zemlje e, imaju interes da se ovo učinkovito riješi. Također podupiremo inicijativu Ban ki koji želi održati sastanak na visokoj razini o migracijama. To je rečeno e, na e, Generalnoj skupštini 2016. godine. Nakon toga smo svi zajedno jednoglasno usvojili Njujoršku deklaraciju i onda počeli raditi na nacrtu globalnog pakta za migracije. I ovo je značajan napredak za nas, Evropljane, jer znamo da postoji kriza, migracijska kriza u Europi, iako ona postoji svakog dana u svakom dijelu svijeta, ali nakon ljeta 2016. godine u sred e, europske migracijske krize Europa, odnosno mi, zatražili smo od, od međunarodne zajednice da izgradi partnerstvo na ovom području i dobili smo pozitivan odgovor. I tad je počeo postupak za izgradnju globalnog pakta. Europska unija je e, preuzela vodeću ulogu. Sudjelovali smo također od samog početka vrlo aktivno e, kako bismo došli do e, zajedničkih i jasnih stajališta koji su danas pred nama i to nam je omogućilo da predstavimo ovaj globalni pakt koji e, u potpunosti predstavlja europske ciljeve i odgovara na sva naša postavljena pitanja. Mislim da je na parlamentu prije par tjedana vrlo jasno rečeno da mi žalimo što neke države članice članice su odlučile ne pridružiti se globalnom paktu za migracije. Mi vjerujemo da je u interesu svih država članica da se e, pridruže ovom e, okviru i jer će to služiti kao temelj za buduću međunarodnu suradnju, a to je temelj koji nam nedostaje sada. Ta suradnja e, se zasniva na e, prvim rezultatima koje smo postigli i konsolidirali e, kao europljani prethodnih nekoliko godina. Mi smo pružili alternative migrantima, E, priveli smo pravdi krijumčare, ali isto tako smo se bavili i drugim temama uključujući e, povratak i readmisiju. To smo postigli kroz suradnju, partnerstvo i uzajamno e, razumijevanje uz potporu UN-a. To su sve elementi koji su sadržani u globalnom paktu. Postoji neki nesporazumi glede globalnog pakta, to sam rekla malo čas i želim napomenuti je E, jedan koji se meni čini očigledan, ali nije. Radi se o pravno neobvezujućem okviru. Mislim da je to važno reći ovdje u Europskom parlamentu da se ne radi o pravno obvezujućem dokumentu. Dakle, to neće stvoriti nikakve pravne obveze za države. Radi se o e, priručniku političkih akcija i najboljih praksi koji imaju za cilj dobru primjenu migracijskih politika na e, način e, suradnje. Ovo nam je dakle samo jedan okvir, temelj E, kojim se poštuju e, nacionalna i suverena prava država članica da odlučuju o svojim migracijskim politikama. Ali nam pruža taj okvir koji nam danas nedostaje, koji nam je potreban jer smo mi europljani tražili e, da ga imamo. Mi ćemo nastaviti raditi na poboljšanju upravljanja migracija, to već sad radimo sa strane Europske unije E, i nastavit ćemo to raditi unutar globalnog pakta. Mi ćemo nastaviti poštovati naše obveze i e, radit ćemo na dobroj primjeni globalnog pakta. Nastavit ćemo razmjenjivati iskustva sa državama članicama i tražiti rješenja za e, probleme koji su globalne naravi. Također ćemo podupirati partnerstva na bilateralnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini na području migracija bez za, naš, za sve naše partnere na svijetu. Ovaj globalni pakt će biti važan e, temelj i predstavit će e, globalno stajalište Europske unije za migracije. Dakle, ovdje se radi o našem zajedničkom radu, a vaš doprinos, doprinos Europskog parlamenta će biti ključan. Avromopoulos će biti e, vođa e, naše delegacije u Marakešu 10. i 11. 12. Drago mi je što će nam se pridružiti i Europski parlament na međuvladinoj konferenciji u Marakešu i vjerujem da će uloga parlamenta na toj konferenciji biti ključna. Zato cijenim što e, je Europski parlament se angažirao i pružio nam potporu i

Poštovani kolege i urejene i nadzorovane migracije. Poštovani kolege, mi smo odgovorni da verodostojno Želim se eh, zahvaliti potpredsjednici gospođi Mogherini i želim napomenuti da sve države članice bi trebali podržati ovaj sporazum jer je ovo sporazum koji nam naglašava važnost poštivanja načela e, univerzalnih prava čovjeka. Ovaj sporazum za sve one koji kažu da je ovaj sporazum prevara ili da će dovesti do e, uništenja zapadnog svijeta trebaju još jednom razmisliti. Ja to govorim svima koji e, daju takve izjave i kažem da su to lažne izjave. Vrlo često ljudi ne znaju da se ovdje radi o suradnji i dijeljenju odgovornosti. Radi se o europskim načelima koje e, će nam pomoći da bolje upravljamo e, migracijama. Ne želimo ovima izjednačiti migrante i izbjeglice. Ja se, sam se upravo vratila iz e, Nigerije i znam koliko je važan ovaj sporazum za sve njih. Hvala najljepša gospođo Fajona. Sada predajem riječ gospodinu Vistisenu. Marakeški sporazum je skup liberalnih e, ideja koji su doveli Europu u situaciju u kojoj se nalazimo danas. Mi se okrećemo jedni protiv drugih jer ne možemo podnijeti ovoliki pritisak e, migracija. E, u UN-u se priznaje koncept klimatskih migranata, daju se određena socijalna prava i govori se o imigraciji, a ne o migraciji. Mi smo jedna od država članica koje ne želi potpisati tako lud sporazum, a i mnoge druge su sa nama, uključujući Sjedinje američke države i Australiju. Još uvijek e, nismo donijeli odluku o tome e, da li je naše službeno političko stajalište u sukobu sa sadržajem ovog globalnog sporazuma, ali pozivamo našu vladu da nikako ne potpiše ovu ludariju. Hvala najljepša. A sada predajem riječ e, gospođi Sargentini. Hvala, gospodine predsjedavajući. Radi se o e, skizofreniji. Zapravo ovdje imamo predstavnike austrijske austrijske e, vlade koji se izjašnjavaju u ime vijeća, a austrijska vlada je odbila potpisati ovaj sporazum. S druge strane imamo gospođu Mogherini koja predstavlja ne samo Europsku komisiju, već isto tako i vijeće, a koja pozdravlja ovaj globalni sporazum za migracije. I e, zaista smatram da je ovo jedna skizofrena situacija. Činjenica da Donald Trump ne želi potpisati ovaj sporazum mi se čini logičnim, ali Europska unija mora pokazati cijelom svijetu da je u mogućnosti potpisati ovakvu vrstu sporazuma kako bi omogućila djeci migrantima da idu u školu, kako bi omogućila da djeca imaju dokumente i da dostojanstveno žive. E, naš cilj je da izbjegnemo to da se ponovno nađemo u migracijskoj krizi u kakvoj smo se našli 2015. godine. Na raspolaganju imamo sada ovaj globalni sporazum i mislim da se trebamo prestati tih političkih igara, već prihvatiti ono što će biti dobro i za nas i za Afriku. Hvala najljepša. Predajem riječ sljedećem govorniku, gospodinu Bjorku. Hvala lijepa. Nevjerojatno je da različite države članice Europske unije pod eh, pritiskom ekstremizma i rasizma eh, su odlučile ne potpisati ovaj tekst eh, u Marakešu. Mi i dalje podržavamo činjenicu da trebamo podržavati ove ciljeve i trebamo se udružiti za upravljanje migracijama. Migracije nisu problem, radi se o eksploataciji migranata. Mi moramo imati vanjsku politiku, ali i isto tako stati na kraj krijumčarenju ljudima i trgovini oružjem. To moramo promijeniti, moramo djelovati kako bismo postigli stvarne rezultate, ali ovdje jasno je što se događa. Europska unija je opet u situaciji u kojoj se ne možemo složiti oko te stvari, ne možemo dostojanstveno prihvatiti migrante u naše zemlje pred našim očima se događa masakar i e, mi ne možemo na dostojačen način pružiti zaštitu tim ljudima. Hvala. Gospođo Bjork, gospodin Mojte na jednu minutu. Ovaj globalni sporazum za e, migracije jest e, ljevičarska utopija i nadamo se da će to poslati poruku u svijet, ali mislim da će se zapravo dogoditi suprotno. Jučer je Italija odlučila da neće potpisati ovaj globalni sporazum i popis država koje ne žele usvojiti ovaj absurdni program raste. SAD, Izrael, Australija, Mađarska, e, Slovačka, Bugarska, Češka. U Njemačkoj se u ovom trenutku odvija kriza i e, oni koji se zalažu za ovaj e, pristup e, morat će se uhvatiti u koštac sa posljedicama politike gospođe Merkel, Merkel nema nekog e, solidnog europskog stajališta u pozadini ovog sporazuma. Ne smijemo to tvrditi jer e, to nema nikakvu osnovu. Zaustavimo ovaj samoubilački sporazum. Hvala gospodine Mojten. Sada gospodin Vilimski ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. Želim svima Dobar dan. A dobar dan e, počinje sa još jednom zemljom koja napušta sporazum. Jučer je to učinila Italija i gospodin Salvini je dao E, poticaj e, drugim zemljama. Drago mi je da Austrija, Australija, SAD, e, Nje, Mađarska, Češka, Slovenija, sve rastući broj zemalja odlučuje ne pristupiti ovom sporazumu. Međutim, glavni cilj ovog sporazuma je razoružanje, e, mir, prijateljstvo. UN za to služi, to je mjesto na kojem e, se ljudi susreću i svrha UN-a nije da riješi e, svjetske probleme migracija ali radi se o sporazumu koji je loš. Nadam se da će i druge zemlje odustati od potpore ovom sporazumu. Hvala gospodine Vilimski. Sada riječ ima gospodin Vojt. Hvala lijepa. Čudite, čudi me što ste vi rekli gospođo Mogherini Rekli ste da ovaj sporazum nije obvezujućeg karaktera za države članice nakon četiri godine provest će se analiza, odnosno revizija provedbe ovog sporazuma i mislim da nova magična riječ integracije eh, se ovdje spominje, a ne spominje se riječ vraćanje. U tom svjetlu moramo eh, razmisliti o tome što stoji u tom sporazumu. Mi ne vjerujemo da integracije trebaju zamijeniti vraćanje. Ovaj globalni sporazum je prijetnja za europske zemlje i mnoge zemlje su našle odgovor rješenja na taj problem, a to je ne potpisati sporazum sami migranti e, ničime ne dobivaju bolju budućnost zbog ovog e, sporazuma. Hvala. Sada gospođa Koraca Bild. Hvala lijepa. Globalni sporazum jest vrlo važan jer on prepoznaje da je migracija globalni izazov na koji moramo odgovoriti na globalnoj razini i to solidarno. Nema obvezujući karakter i bogate zemlje moraju preuzeti svoju odgovornost i raditi na premještanju eh, odnosno na preseljenju eh, reći jednostavno vratite se kući i tamo ostanite nije rješenje. Niti jedna država sa sama ne može riješiti pitanje migracija. Globalni odgovor i suradnja jest jedini način da riješimo ta pitanja. Europa, Europa mora raditi sa trećim zemljama kako bi se borila protiv eh, krijumčarenja i nezakonitih migracija. Ja sam e, sa delegacijom parlamenta bila u Nigeru i zahvaljujući djelotvornim aktivnostima Europske unije smanjili smo migracije, spasili smo živote i borili smo se protiv krijumčara. Želimo više takvih e, partnerstava i gospođo Mogherini veselim se u ime Europskog parlamenta. Hvala gospođo Koraca Bild. Sada dajem riječ kolegi Niedermilleru. Ovaj globalni sporazum je vrlo važan doprinos e, iznalaženju rješenja e, za probleme migracije. On postavlja okvir jasnih pravila koja definiraju i potvrđuju ljudsko pravo na azil. Šteta je što neke države članice su odlučile ne potpisati taj sporazum. Oni koji su protiv pristupanja ovom sporazumu zanemaruju rješenja na problem migracije i zahvaljujući njima to će i ostati problem. Radi se o nečemu što je nehumano i što će imati posljedice za sve nas. Moramo djelovati protiv rasizma. Hvala gospodine Niedermiller. Sada riječ dajem kolegi fitou Hvala lijepa potpredsjednica Mogherini je rekla da globalni sporazum nema obvezujući karakter za države članice, odnosno države e, potpisnice. 10. i 11. prosinca u Marakešu održat će se velika konferencija na kojoj će se razgovarati o migracijama i to je jedno od područja, velikih područja u kojima je Europska unija propustila postići rezultate. Mislim da ne bismo trebali potpisivati nešto što ne pruža nikakvu sigurnost. Radi se o čistoj politici i to je ništa više, ništa manje e, i predstavlja nastavak e, kretanja po krivom putu. Italija je odustala od pristupanja sporazumu i e, u Salvini je rekao da neće potpisati, međutim situacija u čitavoj vladi nije potpuno jasna jer premijer je zauzeo drugačiji stav. Mi ne želimo da Italija pristupi sporazumu. Hvala kolega Fito, sada kolega Brgezo. Poštovani predsjedniče, ja neću citirati Salvinija, ali Papa je došao ovdje i govorio o tome da Europa može e, predložiti vlastiti kulturni identitet i braniti svoj kulturni identitet. E, nemamo samo pravo primiti e, ljude izvana, nego imamo i pravo zaštititi svoje građane kako bi i naši građani mogli slobodno živjeti u svojim zemljama. E, predsjednik Tajani je govorio o Marshallovom planu, ali u ovom tekstu ne spominje se identitet, e, spominje se suverenitet e, država i stavlja ga se u potredni položaj u odnosu na međunarodne sporazume. Dakle, radi se o restriktivnom dokumentu. Moramo se inspirirati iz djelovanja onih koji imaju ideju o tome što Europa jest, kao što je sam Papa. Vjerujem da je to stav koji treba zauzeti talijanska vlada. Ne bi trebala biti neosjetljiva na prava onih kojih bježe e, od progona, nego bi trebala stati na kraj opscenoj e, trgovini ljudima i krimčarenju. Hvala. Sada kolega Kenge. Hvala. Hvala poštovani eh, predsjedatelje. Ja ću eh, ići u Marakeš eh, sa delegacijom parlamenta globalni sporazum daje kontinuitet našem radu koji smo započeli sa rezolucijom o holističkom pristupu migracijama. Dvije države članice su odlučile sabotirati taj globalni sporazum i moja zemlja Italija je jedna od tih zemalja. moja poruka za njih je pođite u Marakeš, dođite sa mnom, dođite sa svima nama, jer mi tražimo rješenje da migracije učinimo sigurnijima, urednijima, ali i da očuvamo ljudska prava i dignitet migranata. Želimo biti na pravoj strani povijesti. Migracije neće stati, one će nastaviti i mi moramo biti odgovorni u načinu na koji se hvatamo u koštac sa uzrocima migracija, moramo riješiti pitanje licemjernog postupanja e, vlada. Hvala, gospođo Kinge. Sada prelazimo na postupak e, slobodnog javljanja za riječ. Imam e, dvostruko više zastupnika na popisu nego što mi je vremena na raspolaganju prvi govornik. Izvolite. Hvala vam lijepa. Ja sam protiv eh, globalnog sporazuma. Neke velike države su odustale od tog sporazuma. Brojne velike države su odlučile odustati, a 70% slovenskog pučanstva je protiv tog sporazuma. Političke stranke se ne slažu sa pristupanjem globalnom sporazumu, a ne slaže se s time niti javno mnjenje u Sloveniji niti u međunarodnoj zajednici. Radi se o nekvalitetnom tekstu i nije istina da ovo nije pravno obvezujući dokument. Taj dokument jest pravno obvezujući. Ja sam stoga protiv njega jer će kontrola e, nadzor migracija biti još gori nakon toga Europska unija bi trebala više financijskih sredstava dati zemljama podrijetla. Hvala kolega Freund. Hvala. Jasno želim reći, oni koji nisu za ovaj sporazum ga nisu pročitali, nego se bave populizmom i stranačkom politikom. Radi se o konkretnim eh, pravim rješenjima za migracije i eh, ovaj dokument eh, nalazi rješenja na bavljenja s ovim problemom na samom izvoru, zahvaljujući koordiniranim aktivnostima. Oni koji odbacuju ovaj sporazum odbacuju i suradnju, odnosno prekograničnu borbu protiv krijumčarenja

Hvala. Sada kolega Šoltes. bio u sudjelovanju svih država reševali. Nama je očito potreban globalni sporazum, globalni pakt. Pomoći će nam da riješimo mnoge probleme s kojima se danas suočavamo. To znači učinkovito upravljanje migracijskim tokovima. I to isto tako implicira zaštitu država članica i njihove suverenosti. To je ambiciozni sporazum i ako pogledamo ako analiziramo ciljeve ovog e, sporazuma, možemo zaključiti da on nudi mnoga rješenja. Mislim da nema nikakvog smisla raditi protiv e, globalnog sporazuma. Hvala, sada kolega Deus. Hvala globalni sporazum jest beskoristan i opasan. Prije svega sporazum eh, priznaje pravo na masovne tokove, na masovna kretanja iz gospodarskih razloga i bilo tko iz bilo koje treće zemlje ima pravo na to i tko god odluči doći e, i napraviti invaziju na Europsku uniju ili e, SAD na to ima pravo i dolazi do konfuzije oko toga tko je zakonita, tko nezakonita Migranti. E, E, to će značiti da države neće moći same odlučivati o migracijama i neće moći same štititi svoje granice, jer neobvezujući ciljevi bi mogli postati obvezujući, mogli bi postati obavezni. S obzirom na e, volju ljevice, e, vjerujem da će to biti smjer u kojem će stvari krenuti i nezakonite migracije će biti dekriminalizirane i zato ne smijemo to potpisati. Hvala kolega Epitideos. Sada možemo zaključiti postupak Catch the Eye. Dajem riječ e, potpredsjednici Mogherini. Hvala lijepa. Želim naglasiti da ja govorim u ime komisije, a austrijsko predsjedništvo će govoriti u ime vijeća. Mi imamo vrlo jasnu poziciju u pogledu globalnog sporazuma, kao što sam već rekla. Europljani su dali inicijativu i tražili politički globalni sporazum, okvir za zajedničko upravljanje migracijama na temelju onoga što smo već postigli sa prijateljima iz Afrike, iz Latinske Amerike i drugdje. Oprostite, teško mi je govoriti ako netko drugi glasno pored mene govori. Hvala vam. Mi smo pokrenuli ovaj eh, postupak u okviru UN-a, tražili smo globalni eh, neobvezujući okvir jer mi Europljani smo saznali, eh, po mom mišljenju vrlo kasno, 2015. 2016. ali tada smo saznali da moramo graditi jaka partnerstva sa zemljama porijekla, tranzita i E, destinacije kako bismo se zajedno borili protiv fenomena kao što su krijumčarenje, a i kako bismo riješili neka teška pitanja kao što su vraćanja na učinkovit način. To je težak proces, ali to je proces koji je odražen u ovom globalnom sporazumu koji je počeo Europskoj uniji preseljenje na globalnu razinu. Kao što sam rekla, globalni sporazum reflektira u velikoj mjeri stajališta Europske unije i mi smo izgradili ovaj sporazum na temelju naše suradnje sa Međunarodnom organizacijom za migracije i sa UNHCR-om. Kao što sam rekla i dalje ćemo povjerenika Avramopoulos i raditi na e, usvajanju ovog sporazuma na provedbi na tehničkoj razini i kao što možda znate, a možda i ne, u e, Generalnoj skupštini UN-a će se nakon Marakeša glasovati, e, gdje će i države članice Europske unije glasovati, ali mi ćemo nastaviti raditi sa agencijama UN-a i sa svim našim partnerima na međunarodnoj sceni kako bi se provodio ovaj sporazum i njegove odredbe, jer ono što već radimo, a što je u skladu sa globalnim sporazumom, već je polučilo rezultate. Nastavit ćemo raditi na ovaj način, ulagati u ovaj globalni sporazum koji je politički neobvezujući okvir za suradnju koji će biti osnova za naš rad na tom pitanju u sljedećim desetljećima. Vielen Dank, Frau Kommissarin nun Frau Ministerin Puno hvala. Gospođa Ed Štatler. Hvala. Ova je rasprava danas bila korisna jer ćemo imati konferenciju o globalnom sporazumu u New Yorku. Želim sada ponoviti ono što sam na samom početku istaknula, a to je da migracija općenito i suradnja s trećim zemljama moraju ostati prioritetom predsjedništva vijeća. Mi ćemo nastaviti doprinositi u tom smislu. Želim odgovoriti na vaše e, sumnje, zabrinutosti i pitanja te sve ono što vas muči na ovu temu. Puno hvala zastupnice Ed A time dolazimo i do kraja ove rasprave. Sada imamo usmeno pitanje koje se tiče žena s invaliditetom. Gospođa Estras Hvala. Danas govorim u ime više od 46 milijuna žena sa invaliditetom koje su brojna populacija u EU. 16% žena ima invaliditet. Moramo se pobrinuti za načine ostvarivanja njihovih prava. One su prije svega ljudska bića. Ne bi ih se smjelo diskriminirati, niti one to žele. Suočavaju se sa istim izazovima kao druge žene, zaposlene žene, majke, žene koje imaju talente i koje mogu doprinijeti društvu i to na vrlo važan način. Žene i djevojčice s invaliditetom moraju imati pravo da se njihov glas čuje. Ovdje smo danas kako bismo podigli svijest o raznolikosti moramo omogućiti da svijest o kulturi i raznolikosti bude raširenija. Žene i djevojčice s invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa izazovom nevidljivosti. Postoje žene koje ne vide, koje ne čuju, koje su nepokretne i koje imaju dodatne izazove jer su isključene iz društva. Prepreke s kojima se suočavaju su uglavnom mentalne i na njih nailaze u svim društvima i svim kulturama. Obrazovanje i to inkluzivno obrazovanje je ključno kako bi svi mogli ostvariti doprinos društvu. Diskriminacija na području obrazovanja je nešto što onemogućava ženama pristup obrazovanju i to nije u redu. Postoje instrumenti putem kojih možemo omogućiti inkluzivnije društvo. Samo 18 posto žena sa invaliditetom u EU imaju radno mjesto. To je vrlo nizak postotak i mnogo niži od onoga koji se odnosi na muškarce s invaliditetom. Moramo razgovarati i o digitalnoj pismenosti i računalnom obrazovanju. Moramo imati strategiju i za starije žene s invaliditetom, a treba razgovarati i o punom sudjelovanju žena s invaliditetom u svim dijelovima društva. Ne smiju trpiti marginalizaciju ni u kojem obliku, a isto tako mora im se jačiti potpuno pravo glasovanja. Mi smo u Španjolskoj mijenjali svoje propise kako bismo to omogućili, a postupanje prema njima mora biti jednako. Moramo putem propisa rušiti barijere i omogućiti jednakost. Trebaju nam i prave istinite informacije te informiranje žena o ostvarivanju prava. Istako tako, 8.11. smo čuli da vijeće i komisija jesu usuglasili e, to da se osmisli europska strategija o pravima žena s invaliditetom. To će biti dokument na svim jezicima i dostupan u svim oblicima. Tako će se žene istinski oključiti. Kada je riječ o mamografiji i o ginekološkim pregledima, to je kad kada na mjestima koja su fizički nepristupačna ženama s invaliditetom moramo se boriti i protiv rodno uvjetovanog nasilja. Socijalni stup u, EU e je mogućnost za uključivanje žena sa invaliditetom. Moramo govoriti i o njihovom dostojanstvu. Moramo ukloniti taj veo tišine o zlostavljanju E, i nasilju nad ženama. Jedna od tri je žrtva rodno uvjetovanog nasilja i o tome treba govoriti. Tu je i prisilna sterilizacija, prisilni abortusi i oduzimanje prava na majčinstvo. To su e, zaista primjeri strašne diskriminacije. Potrebi su nam pokazatelji kako bismo znali u kakvom stanju zaista žene s invaliditetom odnose u različitim aspektima. Obrazovanje je važno na svim područjima. E, peti cilj održivog razvoja bavi se osnaživanjem žena. Osnaživanje žena ujedno je osnaživanje čovječanstva. Moramo ženama omogućiti da žive, osjećaju i stvaraju. jedna je žena e, rekla sljedeće. Ja sam žena, ali prije svega ljudsko biće koje ima ljudska prava kao i svi ostali i ne moram to opravdavati. Hvala, gospođo Stara a sada e, povjerenica Tajsen. Hvala. Poštovani zastupnici i zastupnice, e, socijalna pravičnost i u Inkluzivnost su naš prioritet. Radimo na tome da nitko ne bude izostavljen. Želim gospođi Feragut zahvaliti kao i parlamentu što možemo govoriti o ženama s invaliditetom. Komisija je preuzela vrlo važnu zakonodavnu inicijativu koja će omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu i promicati rodnu ravnopravnost. Samo da vam dam nekoliko primjena.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 Akt o e, invaliditetu će omogućiti pristup uslugama i proizvodima koji su ključni za osobe s invaliditetom. To je ključno u digitalnom smislu. Komisija osmišljava i paket mjera za ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Na taj način će se ta ravnoteža omogućiti ženama na bolji način. Na taj način se želi premostiti jaz u o plaćama, zaposlenosti i mirovinama među muškarcima i ženama, a nadamo se da će dijalog uskoro uroditi plodom. Postavili ste tri pitanja, a ja bih sada odgovorila. Sve države članice i EU eh, predani su provedbi konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Europska strategija za osobe s invaliditetom glavni je instrument koji podržava provedbu konvencije do 2020. godine. To je dio strategije za Europu 2020. Želimo pametan, inkluzivan i održiv rast te potpunu gospodarsku i društvenu uključenost osoba s invaliditetom. To je ključno kako bismo ostvarili strategiju za Europu 2020. Komisija radi i na provedbi konvencije o pravima osoba s invaliditetom pokriče se sva područja prava s posebnim naglaskom na situaciju žena i djevojčica s invaliditetom i s naglaskom na izazove koje uzrokuje diskriminacija. Tijekom pripremnih radnji Savjetovat ćemo se sa velikim brojem dionika, uzet ćemo u obzir stajalište EPA, recimo prošlogodišnju rezoluciju o zaključnicima um, odbora za UN konvenciju. Želimo pouzdane i točne podatke koji su ključni za razvoj politika. Već imamo razvojene podatke za muškarce i žene te za osobe s invaliditetom. To je dijelom rada na europskom semestru. Takvi podaci će poslužiti kao objektivan temelj za rješavanje problema diskriminacije. Prema dostupnim podacima vidi se da rizik od siromaštva i nezaposlenosti više prijeti ženama s invaliditetom nego muškarcima. Na području obrazovanja, međutim, vidimo veći broj muškaraca s invaliditetom koji ranije napuštaju školovanje od djevojčica imamo i Europsku službu za vanjsko djelovanje, putem koje podržavamo partnerske zemlje kako bi odvojeno prikupljale podatke o muškarcima i ženama. Jednako tako želimo dovršiti analizu koja se temelji na rodnim razlikama. I na posljedku želim reći nešto o tome što komisija čini u pogledu uključivanja žena sa invaliditetom u europske izbore. Moja kolegica je već govorila o sudjelovanju žena s invaliditetom na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 5.7. ove godine. Tada je govorila o preporuci Europske komisije iz veljače 2018. godine gdje se ističe primjer najbolje prakse i cilj e, sudjelovanja nezastupljenih osoba pa i osoba s invaliditetom u izborima. Ove godine smo imali posebnu sjednicu na tu temu. Uključili smo mrežu stručnjaka i stručnjakinja za izborna pitanja ovog tjedna 26. i 27. studenog smo imali godišnji sastanak o pravima i demokraciji u EU s naglaskom na široko sudjelovanje u izborima kako bismo poboljšali demokratičnost društva. Na posljedku ističe mi to da postoji e, direktiva o pristupu javnim tijelima, važno je omogućiti informacije o javnim tijelima i njihovom radu, pa tako i o izborima za osobe i žene s invaliditetom. Hvala. Hvala vama, povjerenice Tajsen, A sada minuta i pol. Kozlovska Rajević. Hvala. Najprije želim čestitati autorici rezolucije o situaciji žena s invaliditetom. Imamo 80 milijuna osoba s invaliditetom, 46 ih e, je žene, a 16% ih je zaposleno. Većina žena radi ili bez plaće ili neprijavljeno. Zbog toga pate od nepravedne situacije u kojoj se nalaze. Zašto tako malo žena s invaliditetom ima posao? Nedostaje li nešto putem čega će postati nezavisne? Ovdje se ne radi samo o izazovu nezaposlenosti, već i dostojanstvu. Žene trebaju biti nezavisne i sudjelovati u ekonomskom i društvenom životu. Osim toga, kroz znanje i obrazovanje osobe s invaliditetom imaju veću šansu da budu nezavisne. Mislim da bismo trebali provesti UN-ovu konvenciju o pravima osoba s invaliditetom kao i Europsku strategiju o osobama s invaliditetom. Pozivam sve države članice NATO da u potpunosti provedu sve odredbe konvencije. Najprije naglasak treba staviti na univerzalni dizajn pristupačan osobama sa invaliditetom invaliditetom s naglaskom na medicinske usluge i postignuća u tom području kako bismo osigurali dostojanstvo žena i muškaraca s invaliditetom. Puno hvala. A sada kolegica Blinke Vići Ute. Puno hvala. Pravo osoba s invaliditetom i pravo žena tema su kojom se moramo baviti ne samo zbog toga što obilježavamo uskoro Europski dan osoba s invaliditetom, već zato što se time želimo baviti svaki dan. Ovdje su osobe koje zastupaju osobe s invaliditetom i žene s invaliditetom. Mi u Europskoj uniji želimo promicati socijalna prava. No, Ipak nismo uspjeli u uklanjanju diskriminacije prema e, ženama s invaliditetom kad je riječ o prihodu, zapošljavanju i svakodnevnom životu i aktivnostima. One su izložene u većoj mjeri socijalnoj isključenosti, siromaštvu i sličnim problemima. Ne mogu sudjelovati na tržištu rada, ne mogu voditi nezavisan život, ne mogu ostvarivati osobni dohodak i povezivati se sa društvom na različite načine. U svakom slučaju kada je riječ o doprinosima i o mirovinama i one su nedostatne. Nemamo niti dovoljno informacija niti podataka na temelju kojih bismo u potpunosti razumjeli ove pojave vezane uz radna mjesta i zbog toga niti ne možemo u potpunosti riješiti problem diskriminacije. Zato molim povjerenicu da se izbori za resurse. Hvala. A sada zastupnica Višnjevska. Hvala. Dame i gospodo osjetljivost na potrebe osoba s invaliditetom pokazuje se uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i to je licemjerje. Upravo zbog toga što se bliži Međunarodni dan osoba s invaliditetom mi smo odlučili na tu temu povesti raspravu u okviru Europskog parlamenta. Mi bismo podršku i pomoć obrazovanju i kulturi osoba s invaliditetom trebali pružati stalno. Trebamo si postaviti sljedeće pitanje. Zašto ovako nešto činimo samo jednokratno? trebali bismo imati trajne aktivnosti na temelju kojih će osobi s invaliditetom moći dostojanstveno voditi svoj život. Zaista je žalosno i sada se okrećem u lijevo u ovom domu. U dokumentu dodajete riječi gender, rod. To nije u redu. Dobro, hvala gospođo Višnjevska. A sada gospođa Mec, izvolite. Možete uzeti riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane kolege i kolegice, da li uistinu poštujemo konvenciju o pravima osoba s invaliditetom? Ne. Osobe s invaliditetom, posebno žene, trpe diskriminaciju na radnom mjestu, na tržištu rada, u osobnom i privatnom životu i razvoju, a svi mi trebamo imati pravo na sreću, svi mi trebamo sami odlučivati o sebi u svijetu u kojemu seksualnost nije tabu, u svijetu u kojemu ljudi mogu živjeti svoju seksualnost i u kojemu ne uistinu znači ne, a uživamo i pravo na osnivanje obitelji, na e, brak, na život s partnerom ili partnericom i slično. Na tim područjima i žene s invaliditetom zaslužuju našu pomoć i našu potporu. Ovo nije pitanje suosjećanja, već temeljnih ljudskih prava. Hvala najljepša. Gospodin Pimentel Opeš, jedna minuta. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Europska unija ne može odustati od svoje odgovornosti za situaciju u kojoj se nalaze žene sa invaliditetom. One su diskriminirane dva puta više u odnosu na muškarce zbog eh, politika koje se primjenjuju. Diskriminirane su i na tržištu rada, na području eh, zdravstvene skrbi i tako dalje. Osnovna prava se odbijaju osobama sa invaliditetom, kao što je na primjer pristup radnim mjestima, pristup obrazovanju, zaštita od socijalne e, ekskluzije, e, zaštita od siromaštva i tako dalje. Mislim da bismo trebali razmisliti o boljem, jednostavnijem pristupu zdravstvenoj skrbi, E, terapijama, sportu, kulturi. Sve su to jako važni aspekti života i mislim da moramo dati dobar odgovor i e, odgovoriti na potrebe ovih osoba. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Šojdorovoj. Hvala što ste mi dali riječ. Dame i gospodo, zajamčiti jednake uvjete za žene sa invaliditetom e, u obrazovanju, zdravstvenoj skrbi ili na radnom mjestu bi trebalo biti očito. Nažalost, do toga ne dolazi u određenim područjima. Žene sa invaliditetom vrlo često nemaju pristup e, običnoj zdravstvenoj skrbi, a imaju isto tako otežan pristup drugim uslugama. Često se suočavaju i s nasiljem. E, ovaj nacrt rezolucije sadrži broj važnih problema koji bi trebali pomoći ženama sa invaliditetom trebamo privući pozornost na ove probleme i nadam se da će države članice e, se boriti za bolji pristup uslugama osoba s invaliditetom. Što se tiče preporuka da se usvoji Istanbulska konvencija i da se uključi e, spolno i reproduktivno zdravlje osoba s invaliditetom, s tim se ne slažem, mislim da to ne pripada ovoj rezoluciji i tako što ne mogu podržati. Hvala gospođo Šojdrova. Sada predajem riječ e, kolegi Benifej koji nije tu. Onda prelazimo na spontano javljanje za riječ. Predajem riječ Kristoferu Hou. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Ova rasprava o pravima osoba s invaliditetom, odnosno prava žena s invaliditetom, nam ukazuje na jedan osnovni problem, a to je činjenica da te Osobe s invaliditetom su žrtve diskriminacije na svim područjima i na svim razinama. Europska unija bi trebala uvesti nultu razinu tolerancije na bilo kakvu vrstu nejednakosti među ženama i muškarcima. To je temeljno načelo koje moramo u praksi primjenjivati ovdje i u komisiji. Mi ovdje imamo predstavnicu komisije i smatram da povjerenica se treba e, zalagati za poštivanje ravnopravnosti među spolovima i za e, sankcije nametanje sankcija za one zemlje koje to ne poštuju. Jedino tako ćemo postići ravnopravnost u praksi. Hvala, gospođa Stevens. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovane kolege, na samom početku se želim zahvaliti izvjestitelju koji je predstavio ovaj predlog rezolucije. Vrlo često žene s invaliditetom se diskriminiraju na temelju spola. One imaju 2 do 5 posto više šansi da budu žrtve nasilja u odnosu na žene koje nemaju invaliditet. Te žene također su e, premalo zastupljene na tržištu rada i na političkoj sceni. A e, te žene sudjeluju, aktivno sudjeluju u društvu. Zato se nadam da će komisija doista e, primijeniti ovu i donijeti Europsku strategiju za osobe s invaliditetom kako bi se borili protiv ove diskriminacije. Suzbijanje diskriminacije i poštivanje žena s invaliditetom e, mora postati sada praksa, a ne smijemo se zadržavati samo na riječima. Hvala, gospodin Marijas. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da nam je ova rasprava dobro pokazala da nažalost još uvijek postoje oblici diskriminacije prema ženama s invaliditetom. 3.12. ćemo obilježiti Dan osoba s invaliditetom. Ova današnja rasprava se možda može smatrati vrlo zgodnom s obzirom na taj dan, ali mislim da to treba služiti i kao prilika da se donesu konkretne odluke za primjenu konvencije E, Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Trebamo se boriti protiv diskriminacije žena s invaliditetom koje nemaju lak pristup tržištu rada. U Grčkoj, na primjer, je takav slučaj. Naknade za osobe s invaliditetom su smanjene u Grčkoj s obzirom na novu politiku naše vlade i mislim da je to nešto što trebamo promijeniti. Hvala najljepša gospodine Marijas. To bi bilo sve što se tiče slobodnog javljanja za riječ. Sada predajem riječ povjerenici Tyson. Hvala najljepša poštovani zastupnici ovog parlamenta. Mislim da nam je ova rasprava još jednom pokazala važnost strateškog i dugoročnog pristupa za koji se mi zalažemo. Moramo se zalagati i za ravnopravnost među spolovama i za e, borbu za jednakost osoba s invaliditetom koje moraju biti uključene u naše društvo. To je među načelima našeg e, e, socijalnog stupa koji se e, promiče već godinama od strane sve tri europske institucije. Sasvim je jasno da je doprinos Europskog parlamenta prethodnim godinama doprinio u e, boljem e, sadržaju nacrta naših budućih politika za osobe s invaliditetom. Komisija se također zalaže da uključi osobe s invaliditetom i predstavnike njihovih organizacija te da ih uključe u buduće razgovore o ovom pitanju. Računam parlament i države članice da budu naši snažni saveznici u primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Hvala gospođo povjerenice. Ovim zaključujem ovu temu dnevnog reda. Imamo predlog rezolucije. o kojem će se glasati danas. Radi se o B8 408 2018. So, ich unterbreche die Sitzung bis zum Beginn der Abstimmung. Sada prekidamo zasjedanje sve do glasovanja. Hvala.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 Hvala Chers collègues, nous allons commencer. Kolege, sada ćemo započeti. Ako želite da završimo u e, kratkim rokovima. Za vrijeme dok zauzimate mjesta e, mogu samo reći e, da je tu s nama izoslanstvo koje je došlo u Brisel kako bi došlo na sedmu sastanak odbor, mješevitog odbora između Europskog parlamenta i Tadžikistana. Dakle, pozdravljamo goste iz Tadžikistana. Zaista nam je velika čast da ste došli ovdje u središte europske demokracije. To je znak da smo mi opredjeljeni zato da poštujemo pa, e, da e, vam e, da poštujemo dakle ljudska prava. Želim vam dame i gospodo ugodan boravak u Europi i dobar i plodnosan sastanak. Kakva šteta, o tome ću vam govoriti kasnije. Ça va s'arranger, ça va Oui, oui, oui, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu. Evo, vidjela sam, najporije gospođa se može javiti za riječ. Dakle, ovo smo sada riješili. Tko sve ima problem s prevođenjem? Ne. Madame Ward. Yes. Yeah, okay. Thank you very much. Um, colleagues. Hvala lijepa, dragi kolege. U kontekstu današnjeg povijesnog obraćanja dvojice dobitnika Nobelovih nagrada za mir. Dakle, Europska unija je 2012. godine dobila Europsku uniju za mir. Europsku e, Nobelovu nagradu za mir. Jučer je bila obljetnita Briselske deklaracije koju je ovdje u ovom domu potpisano pod E, pokroviteljstvom Gianni Pitele koji je tada bio prvi potpredsjednik. Dakle, cilj je da se promiče univerzalnost i e, nadohnuto je dakle ideje ljudskog dostojanstva, slobode i solidarnosti i sve je to upisano u povelju temeljnih prava E, Europske unije i također upisano u ugovor iz Lisabona. I moramo se podsjetiti da je Europska unija bila i uvijek će biti projekt za mir. Prelazimo odmah na glasanje. Izvješće Dalton o primjene faze Euro 5 za dvokolice, trokolice i četverocikle poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće e, Geringer Odenberg ponovno poimenično glasanje o trgovine nekim robom koja može uzrokovati mučenjem ili smrtnom kaznom. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće Dali o programima e, za e, pomoć odlukama vijeća. Pojmično glasanje, otvaram glasanje. Le Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, gospođa, da li se mislim htjela javiti za riječ? Izvolite. Vrlo kratko. E, hvala lijepa. Jednostavno, što se članka 95.4 tiče, trebalo bi ovome govoriti pred odborom za da bi se ustanovio za pregovore. Dakle, tko je za e, to da se ovo vrati na odbor? Dakle, ovo predajemo nadležnom odboru. sada izvješće Davida Martina o e, partnerstvu sa e, samom i državama iz Pacifičke regije. Otvaram glasanje jer je glasanje poimenično. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće Gualtieri, imenovanje predsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke tajnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kandidatura Andreje Enrije se potvrđuje. Prelazimo na izvješće Guardija za Bal i Rubijalo o prilagođavanju o fondu za globalizaciju i e, atika Publishing. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I to e, odgovarajućom većinom izvješće Fajono ponovno uvođenju nadzora na e, unutarnjim, unutarnjim granicama. Glasamo sada u bloku tko je za, protiv, suzdržani. Morat ćemo prekontrolirati. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman drugi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani istom većinom usvojeno. Amandman osmi, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 9. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Trinesti Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Provjerit ćemo 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 50. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman 21. Tko je za, protiv, suzdržani? E, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandmane 22D i 52D. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 23. poimenačno otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Također se odbija. Sada prelazimo amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 26. pojmenično, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasamo sada 27. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. CP3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Odbija se. 28D, 57D za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 56, 4, to je dakle sljedeći za, protiv, suzdržani, odbija se. 58D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 CP5 sljedeći za protiv suzdržani odbija se. I na kraju 30 tko je za protiv suzdržani e, nije sasvim jasno pa ćemo elektronički provjeriti 30. amandman otvaram glasanje zatvaram glasanje Usvaja se. 59D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A želite da provjerimo? 31. Provjeravamo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. A sljedeći otpada. Čemo glasati ovom. 56. CP6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 60. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 32. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na glasanje 60. amandmanu. TP3. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Sada glasamo o 35. Za, protiv, suzdržani, e, provjerit ćemo. 35. provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 61 CP1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 38 da je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 38 D. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 39. Ko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se 63. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. A sada 64. pojedinačno otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 44. također poimenično otvaram glasanje. 44. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 45. i 66. zajedno. Otvaram glasanje. Tko je za? Oprostite. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 67. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 47. Tko je za, protiv, oprostite, zaboravila sam. Zaboravila sam 68. Tko je e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 47. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasanje o trećem amandmanu otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Poimenično glasanje o petom. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo poimenično o šestom amandmanu. E, zatvaram glasanje. Usvaja se. Poimenično sedmi. Otvaram glasanje. Sada je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se dvanesti poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 15. poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Oprostite, još jednom sam pogriješila. 14. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo i vrlo je tjesno. Otvaram glasanje u 14. amandmanu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na završno glasanje o prijedlogu u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Gospođa Fajon ima riječ. Hvala. I molim da se ovo pitanje vrati ponovno na odbor za sukladno članku 59.4 u svjetlu pregovora. Stavljam prijedlog izvjestiteljice na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo ovaj prijedlog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, ova se tema vraća na odbor. Ne čekamo kraj pljesak. Izvješće Tapardel o zajedničkim pravilima o e, zračnom e, prometu poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I e, dakle, time završavamo prvo čitanje parlamenta. Sada prigovor sukladno člankom 106. stavci 2. i 3. Natrijom bikarbonata kromatu. Tko je za rezoluciju? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na dosije o e, skandalu Comex File i e, financijskom kriminalu. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, tko je za? Molim vas da više dižete ruke, jer ih inače ne mogu vidjeti. Tko je za, protiv, suzdržani? Ne vidim ništa, prema tome elektronička provjera. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman peti tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Poimenično šesti amandman tko je otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Poimenično 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dizanjem ruke 17. Za, protiv, suzdržani. Odbija se 18. Tko je za? Protiv, suzdržani. Odbija se. 19. Tko je za? Protiv, suzdržani. Odbija se. 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 21., 48. i 71. zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se odbijaju, ali provjeravamo 41., 28. i 71. Odbija se. 22. i 72. zajedno. Hvala. E, za protiv suzdržani odbija se. Prema tome glasamo 49. amandman. Za protiv suzdržani provjera. Otvoren glasanje u 49. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50. i 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 52. i 75. zajedno tko je za, protiv, suzdržani, to je malo problematičnije. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se 53. tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 54. Da provjerimo 53. Nitko nije ja digao ruku. Provjeravamo 53. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 25. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Poimenično glasanje o 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30, 55 i 77 e, se e, otpadaju, 57 za, e, protiv, suzdržani, odbija se. 29 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 56 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 10 izvorni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 33. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. 57. i 77. za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Poimenično 58. i 91. 31. 57. i Vraćamo se na njih, provjeravamo. Zatvoram glasanje. Odbija se. E, glasamo sada o 58. i 91. poimenično glasanje. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 7. D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. poimenično otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se poimenično 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 36. i 61. zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 60. i 82. zajedno za, protiv, suzdržani, odbijaju se 62. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 81. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 83. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. tko je za, protiv, suzdržani. Tu imam nekih dvojbi, provjeravamo, 84. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 37. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 38. Tko je za, protiv? Suzdržani usvaja se. Amandan prvi. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 39. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 40. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 41. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 8. 42. 64. zajedno za, protiv, suzdržani, odbijaju se 9. 43. 60. i 65. zajedno za, protiv, suzdržani, odbijaju se 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenačno 2D, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 10. za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično 11. Glasamo u 11. Zatvoram glasanje. Jedna broj glasova za i protiv odbija se. 64. E, za protiv suzdržani odbija se. 67. tko je za protiv suzdržani odbija se. 3D tko je za protiv suzdržani. Provjerit ćemo treći D, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Poimenično glasanje, amandman 12 i otvoran glasanje. Otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandmani 13.68. i Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14.69. i Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Poimenično 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, rezolucija u cijelosti. Tko je za, protiv, suzdržani? I time rezolucija usvojena. Prelazimo sada na glasanje o um, situaciji sa njemačkom ustanovom za slučaj obiteljskih sporova. Amandman peti. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio poimenično. Dakle, prvi dio otvaram glasanje. To prvi dio izvornog teksta. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio također poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o šestom amandmanu, također poimenično. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 18. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se poimenično sedmi amandman. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19. poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Poimenično 8. D. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Poimenično glasanje o devetom. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, deveti, ne, oprosti, 23. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Izvorni tekst i to je stavak 9. u dva dijela poimenično u prvom dijelu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se poimenično glasanje u drugom dijelu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 10. poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se sada izvorni tekst poimenično. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Paragraf 11. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na treći dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. A sada glasanje o 12. amandmanu poimenično otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. A sada glasanje u 13. stavku. Poimenično otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Poimenično izvorni tekst, stavak 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvorni tekst dizanjem ruke, stavak 15. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično 13. D. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 14. Tko je za, protiv, suzdržani, ne, nije sasvim jasno. Provjerit ćemo amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Poimenično 15. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Provjeravamo 16. amandman. Otvaram glasanje. Evo ti klju. Zatvaram glasanje. Usvaja se, da. Izvorni tekst, stavak 22. E, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se poimenično izvorni tekst stavak 23. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, da. Usvaja se amandman 20. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 20. Le vote est C'est adopté. Usvaja se. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani Provjerit ćemo, provjeravamo drugi dio. Le vote <laughs> Zatvaram glasanje. Da, da, bilo je zaista jako, jako gusto i neizvjesno usvaja se. Radi se o izvornom tekstu i usvaja se ali bilo je jako neizvjesno. A sada uvodna odredba A, prvi dio tko je za, protiv, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani i e, ponovno je neizvjesno, glasamo o drugom dijelu, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se poimenično amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna odredba C u tri dijela. Prvi dio otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Treći dio. Poimenično također. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se i postoje i četvrti dio. Otvaram glasanje, poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada dizanjem ruke amandman 21. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Sada uvodne je izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio otvoran glasanje. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimeničnog glasanja. Otvaram glasanje. Uvodna odredba E. Zatvaram glasanje. Usvaja se poimenično u uvodnoj odredbi F. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman 17. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 17. Tko je za? zatvoran glasanje. Usvaja se. A sada amandman drugi poimenično otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se poimenično amandman 3D. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Poimenično amandman četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se i konačno o cijeloj rezoluciji poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Gospođo Wikstrom, vi ste se htjeli javiti. Hvala vezano za poslovnik. želim da se moje izme izbriše sa ove e, rezolucije jer taj tekst nije onaj koji sam predložila iako se je izmijenjen u odboru. Ovo nije moj tekst i prema tome ne treba nigdje stajati moje ime na tom tekstu. Hvala lijepa, to primamo na znanje i prelazimo sada na izvješće Lange i Rubik o VTO-u poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješća McAllister 2018. izvješće u Srbiji stavak sedmi, Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman sedmi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi i treći zajedno tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Amandman osmi tko je za,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 Protiv. E, zatvaram glasanje. Usvaja se. Izveće Šoltes, izvješće za 2018. godinu o Kosovu. Izvorni tekst, poimenično glasanje. Paragraf 5. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi, tko je za, protiv, suzdržan? nije jasno, provjerit ćemo drugi amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se poimenično stavak 12. izvorni tekst. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se pojmično glasanje o članku 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o stavku 42. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se pojmično glasanje o drugom dijelu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I za kraj poimenično glasanje o rezoluciji u cijelosti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće gospodina Vajgla o bivšoj Jugoslavskoj republici Makedoniji. Amandman sedmi tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poimečno glasanje o prvom i drugom amandmanu zajedno. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. E, dizanjem ruke 14. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada glasamo o tekstu u cijelini. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično petom. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za, protiv? Tko je za četvrti amandman? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst, paragraf 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Usvaja se usvaja, oprostite. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti tko je za?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 A Sada rezolucije u cijelosti poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Fleckenstein 2018. Izvješće o Albaniji. Paragraf prvi. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman sedmi. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, gospodine Fleckenstein, mislim da imate usmeni amandman. Izvolite. Ja, okay. Frau Präsidentin, wir hätten gerne oral amendment. Predsjedateljice, imamo usmeni amandman 21a s obzirom na žene koje žive u ruralnim područjima i e, romkinje koje imaju ograničen pristup zdravstvenoj skrbi i e, uslugama vezanim uz spolno i reproduktivno zdravlje, te da često niti ne znaju da postoje takve usluge, pozivamo albanske vlasti da osiguraju bolje informiranje o takvim uslugama i da osiguraju da takve usluge budu budu dostupne i po prihvatljivoj eh, cijeni. Hvala. Je li netko protiv? E, mislim da nema 40 eh, zastupnika koji su protiv, prema tome glasamo o ovom uspjenom amandmanu za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman peti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično rezoluciji u cijelini otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o izvješće o e, Crnoj Gori, izvješće Tanog, amandman peti Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se. Amandman šesti devet Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se. Amandman četvrti Tko je za, protiv, suzdržani? Provjera.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 Amandman 3D tko je za, protiv, suzdržan, odbija se poimenično o rezoluciji u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A, izvješće gospodina Kana o e, akademskim slobodama e, izvan Europske unije. Amandman drugi u dva dijela prvi dio poimenično glasanje, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se drugi dio imenično glasanje, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Izvorni tekst za protiv suzdržani usvaja se. Amandman prvi u e, prvom dijelu. otvoran glasanje. Tri dijela su ovaj prvi dio. Zatvoran glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se treći dio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 I posljednje glasanje u situaciji o e, ženama s invaliditetom, e, prijedloga odbora FEM, stavak četvrti, u prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, uzvaja se. E, poimenično o drugom dijelu otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 11. u četiri dijela. Prvi dio tko je za, protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio poimenično. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se četvrti dio poimenično otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, a sada gledamo o sedmom amendmanu, također poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvorni tekst stavak 19. prvi dio u dva Za, protiv, suzdržani usvaja se poimenično u drugom dijelu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se stavak 20. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Stavak 24. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Izvorni tekst stavak 26. tko je za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 26. stavak. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se izvorni tekst paragrafa 28. To je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 35. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. stavak u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se drugi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se treći dio. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na stavak 15 za protiv službe usvaja se. Drugi dio e, paragraf 45. poimenično otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. A sada drugi nakon uvodnih odredbi. Otvoran glasanje. Da, da, otvoreno je. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna odredba G u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna odredba H u dva dijela. Prvi dio tko je za protiv suzdržani odbija se. Drugi dio e, E, drugi dio se ne razmatra, prema tome uvodna odredba L, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Da, mislim da smo trebali glasati u izvornom tekstu. Dakle, ispričavamo se. Oprostite, kad se radilo uvodno odredbi H, morali smo glasati u izvornom tekstu, pa ćemo to sada učiniti za protiv, suzdržani. Odbija se. Možemo još jednom provjeriti. Izvorni tekst uvodne odredbe H. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Uvodna odredba M. Poimenično glasanje. Otvoram glasanje. Otvoramo glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se poimenično amandman četvrti. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se amandman peti. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se uvodna odredba V e, za protiv suzdržani. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se Amandman šesti poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasamo o rezoluciji u cjelini. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala lijepa, dragi kolege.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 Ako odlazite, molim vas učinite to u tišini. Moramo početi s objašnjenjem glasovanja jer moramo završiti u 13.30. Molim vas za tišinu kako bi prvi govornik mogao početi govoriti. Kedves kollégák, megkérem önöket még egyszer nyomatékosan, csendesen, please, leave the... Poštovani kolege, doista vas molim da izađete u tišini kako bismo mogli početi s objašnjenjem glasovanja. Zbog velikog broja objašnjenja glasovanja, a mi moramo završiti najkasnije u 13.30,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 oni koji ne uspiju doći e, na red, molim vas da svoje objašnjenje glasovanja dostavite u pisanom obliku. Krenut ćemo sada sa objašnjenjem glasovanja. Još jednom vas molim za tišinu. Prva objašnjenja odnose se na skandal QMEX, financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru. Gospodin Zdrojevski, imate minutu, izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Ono što je veoma važno u svezi s ovom rezolucijom jest da se jasno pokaže koja je to zemlja koja ima tako velike probleme e, sa zloporabom financijskih propisa, a ta zemlja je Njemačka. Doista je iznimno žalosno da zemlja koja je toliko važna u Europskoj uniji ima e, tako velike manjkavosti u postojećem okviru. Gubici su ogromni. U 11 ili 12 zemalja izgubljeno je 55 milijuna eura i to zbog nepoštenih odvjetnika i bankara. Da smo mogli spasiti taj novac, on je mogao financirati e, brojne druge stvari. Potrebno je promijeniti zakonodavni sustav kako se ovako što nikada ne bi ponovilo i moramo, kao što je gospodin Rosati i tražio, e, poštovati ono što je on tražio. Hvala, gospođo Makove, imate minutu minutu. Zahvaljujem. Kada je riječ o skandalu Kumex, on je još jednom pokazao da tamo gdje vlasti gledaju kroz prste, tamo istražit, e, novinari koji su istražitelji mogu otkriti ovakve nepravilnosti. Bilo je potrebno deset godina da Njemačka promijeni svoje zakonodavstvo i da zabrani ovakav povrat, e, nepravedan povrat poreza na dividende. Taj problem pojavljuje se i u Francuskoj i u drugim zemljama i postoje brojni problemi sa birokracijom i ono što je rezultat svega toga jest da ljudi koji kradu od svih nas bivaju nekažnjeni. Cum ex je najveći e, skandal skandal s prijevarama u povijesti Europe koji pokazuje da nam je žurno potreban europski e, odgovor kako bismo spriječili krađu javnog novca. Hvala vam lijepa. U ime ECR-a e, kolegica Ruanen Lerner, izvolite. Zahvaljujem. Države članice Europske unije gube zbog prijevara sa dividendama. Riječ je od najmanje 55 milijardi eura i zahvaljujući istražiteljskom novinarstvu saznali smo za taj skandal. Ponovno imamo situaciju u kojoj nadležna tijela nisu objavila informacije o ovom skandalu tu imamo i onaj e, problem okretnih vrata kako ga nazivamo e, Hanna Berger koja je bila porezna savjetnica bila je zaposlena uh, u bankarskom sektoru upravo kako bi osmislila ove prijevare i uh, doista je bilo veoma teško razumjeti kako je ovaj sustav uh, funkcionirao, kako je to moguće da je nekoliko subjekata imalo u skladu sa zakonima pravo na povrat poreza koji zapravo nikada nije niti plaćen. Dakle, tvrtke mnogo ulažu u agresivno porezno planiranje i ja sam stoga lako mogla e, glasovati za ovu rezoluciju. Hvala gospodin Sean Kerry. Prijevara Cumex, kao što je već spomenuto, koštala je e, države Europske unije 55 milijardi eura, to je golemi novac. Dakle, jednostavno su se e, uzimali povrati poreza koji nikada nije niti plaćen, čime su zapravo opljačkani europski građani. Europska unija ostvarila je značajan napredak u borbi protiv pranja novca i e, poreznih prijevara. Međutim, ovaj skandal pokazuje da je potrebno učiniti još mnogo više, potrebno je uspostaviti čvršću suradnju između država članica. Ovaj e, skandal traži hitno i žurno djelovanje na razini Europske unije. Važno je spriječiti ovakve velike porezne prijevare. Hvala lijepa. Gospodin Hanen, izvolite u ime ECR-a. Predsjedateljice, mogli bismo reći da kada je sustav otkriven, sustav je zapravo dobro funkcionirao jer e, novinari su otkrili skandali, onda je zakonodavstvo promijenjeno. Pa mi nije jasno zašto se sada svi ovime bavimo. Ovo je njemačko unutarnje pitanje. Njemačka nije država koja e, ne funkcionira. E, njihovo, njihove vlasti djeluju na temelju nepristranih pravila. E, ono što me brine jest možda da zapravo je i ovo dio naših pokušaja da imamo zajednička e, pravila za tržišno natjecanje. E, međutim, doista moram reći da me čudi da vidim sve ove bijesne ispade vezano uz izbjegavanje plaćanja poreza od zastupnika u parlamentu koji ne plaćaju nacionalne ni porez na dohodak. Hvala vam lijepa. Idemo sada na sljedeću temu, a to je uloga Njemačkog centra za socijalnu skrb u prekograničnim obiteljskim sporovima. Gospodin Marijas, izvolite. Ja sam glasovao za ovo izvješće jer uloga Njemačkog centra za socijalnu skrb pokazala se e, doista problematičnom u proteklih nekoliko godina. Mnoga izvješća zaprimio je naš odbor e, za predstavke. Imamo e, državljane drugih zemalja koji žive u Njemačkoj, Francuske, Grčke, naravno i mnoge Poljake i taj stav Centra za socijalnu skrb da ako je jedan roditelj Njemac da dijete uvijek pripada e, tom roditelju dovelo je do administrativne prakse koja zapravo utječe na obiteljsko pravo i predstavlja diskriminaciju svih onih koji nisu Njemci. Hvala, gospodin e, Jurek. Predsjedateljice, dame i gospodo, djelovanje Centra za socijalnu skrb Jugendamt je nešto čemu se protivimo i što odbacujemo već čitav niz godina, a osobito u slučajevima razvoda. Dobro je da se parlament pozabavio ovom temom. Uvijek moramo e, se prisjećati da ljudska prava koja se odnose na identitet, religiju, vjeru, obrazovanje e, i prava političara koji se bore e, za vlast su, dakle da su prava političara koji se bore za vlast zapravo podređena prava. Moramo se iznimno brinuti da socijalni inženjering ne utječe na ljudska prava. Hvala vam lijepo, gospođa Krupa, izvolite. Hvala vam. Glasovala sam za ovo izvješće jer ono skreće pozornost na činjenicu da postoji diskriminacija roditelja koji nisu Njemci, a žive u Njemačkoj i da postoji praksa da se takvim roditeljima oduzimaju djeca. E, ta praksa međutim postoji i u nekim drugim zemljama poput Nizozemske što dakako predstavlja kršenje povelje o ljudskim pravima u kojoj stoji da svako dijete ima pravo zadržati bliske odnose sa oba roditelja osim ako to nije suprotno najboljem interesu djeteta. U odboru za predstavke primili smo dokaze o kršenju prava djece i prava roditelja. Primjerice, roditeljima se onemogućava da govore vlastitim jezikom kako bi došlo do ponjemčavanja djece, a u ekstremnim slučajevima to može prouzročiti i smrt djece koja su odvojena od majki. Zahvaljujem gospodin Hok, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Glasovao sam za ovo izvješće jer je ovo iznimno kontroverzna tema. Toliko mnogo predstavki smo zaprimili vezano uz ovaj problem u Europskom parlamentu. Moramo to promatrati ti s prave drame koju proživljavaju ta djeca. Te treba sada zaboraviti ovdje političku korektnost. E, dakle, e, Jugendamt u 2016. godini je odvojio od roditelja 77 tisuća djece. Ta djeca su bila odvojena od e, svojih roditelja, čak i ako su se mogla vidjeti sa e, roditeljem, nisu mogla s njime govoriti e, na svom materinjem jeziku. Mnogo je kritika upućeno Jugendamtu, ali koliko znam nije bilo pozitivnih reakcija dakle Jugendam, e, važno je da Jugendam počne djelovati na bazi samo jednog pravila, a to je zaštita interesa djece. Gospodin Sean Kelly, izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Odbor peti napravio je odličan posao u, i sam sam sudjelovao u predstavkama i dobio sam dobre odgovore na e, predstavke koje sam podastro. Doista podupirem e, zahtjev da, djec, da roditelji moraju moći komunicirati sa svojom djecom na svome jeziku. Istodobno ja i moj klub glasovali smo protiv ovog izvješća jer ovo je pitanje koje se tiče jedne države članice i dužnost je te države članice da riješi ovaj problem. E, također smo na odboru dobili i predstavke vezane uz e, još tri zemlje, trebali bismo ih sve razmotriti zajedno, a ne se usredotočavati na samo jednu zemlju. Iako, kažem, podupirem načela na kojima se temelji ovo izvješće. Hvala vam lijepa. E, gospodin Hanan, Zahvaljujem predsjedateljice. Moramo biti oprezni jer ovdje je riječ o intimnim odnosima između djece i roditelja. Doista sam e, upoznat sa čitavim nizom veoma teških slučajeva. Vidio sam ih i u Ujedinjenoj kraljevini i u odboru za predstavke. Međutim, moram se složiti sa kolegom Šelijem. Ovo je osjetljivo pitanje i zbog toga ga treba rješavati svaka zemlja za sebe na temelju svojih demokratskih postupaka. Tako e, da se ovdje moram založiti za njemački suverenitet. E, ne da ovo nije problem, ali ljudi koji moraju taj problem riješiti su oni o kojima je ovdje riječ, a to su nadležna tijela države članice o kojoj se ovdje radi. Hvala vam lijepo. Zatvaramo objašnjenja glasovanja vezana uz ovu temu. Idemo na sljedeću temu, a naziv tog izvješća zastupnika Langea i Rubiga je Svjetska trgovinska organizacija smjernice za budućnost. Gospođa Kirton Darling, izvolite. Hvala vam lijepa. Trenutačno smo suočeni sa prijetnjom bez presedana po sustav multilateralne trgovine i naša je dužnost da obranimo taj sustav, a osobito od napada američkoga predsjednika. Niti Europska unija, niti bilo koja država članica zajednički, e, zasebno ne može sama postići rezultat. Ključni e, kamen temeljac multilateralne Međunarodne trgovine je svjetska trgovinska organizacija, a rješavanje sporova je jedan od rijetkih instrumenata na globalnoj razini koji ima ovlasti za mirno rješavanje sporova. U prošlosti znamo da su gospodarski sukobi na našem kontinentu često rezultirali e, i e, stvarnim oružanim e, sukobima. Iznimno je važno da se spasi svjetska trgovinska organizacija, da ona postane učinkovitija i odgovornija i zato sam poduprla ovo izvješće. Hvala lijepo, gospodin Zdrojevski, izvolite. Hvala vam lijepa ono što je osobito važno jest sam eh, sama motivacija za jučerašnju raspravu i za ovo izvješće. Podsjetit ću vas, prva rezolucija usvojena je 2008. godine kada smo se već založili za određenu reformu svjetske trgovinske organizacije. Meni se čini ključnim da od 2008. do 2018. nije učinjeno mnogo toga. Podsjetit ću vas na posljednju ministarsku konferenciju u Buenos Airesu e, prošle godine gdje je se e, utvrdilo da je ta organizacija paralizirana i postalo je iznimno važno da se sustav reformira. Ne možemo reći da u proteklih deset godina baš ništa nije učinjeno, učinjeno je mnogo toga, ali ne dovoljno kako bi ta ustanova postala učinkovitija. Hvala vam lijepo. Gospodin Palmer, izvolite. Hvala. Za 30% pale su cijene nekretnina, komercijalna imovina izgubila je na vrijednosti, za 8% je e, niži PDV nego što, oprostite, BDP nego što je to e, bilo predviđeno. Dakle, to je ono što se očekuje kao rezultat Brexita po izvješćima koje smo dobili ove godine. A mnogi se zalažu za Brexit i kažu da su pravila svjetske trgovinske organizacije dovoljna za našu trgovinu. E, međutim, kad bi to bilo točno, ne znam zašto bismo onda toliko vremena i energije ulagali u sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini povrh pravila koja već postoje u sklopu svjetske trgovinske organizacije. Potrebno je danas odbaciti raspravu o tome da se može e, ostvariti Brexit bez sporazuma jer je to doista nešto što je neprihvatljivo. Hvala, gospođa Majer. Zahvaljujem predsjedateljice. Pozdravljam ovo izvješće u kojem se govori o tome kako svjetska trgovinska organizacija može postati relevantnija. Moram reći da po prvi puta od kada se sjećam se sada govori o VTO u svakodnevnim razgovorima u Britaniji. Oni koji se zalažu za Brexit kažu nam da možemo jednostavno poslovati na temelju pravila vto što će to zapravo značiti za naše tvrtke? To će značiti da više nema nemamo nultu stopu carinskih davanja i da svaki puta kada roba prijeđe preko granice postoje granice recimo za prodaju rajčica iz Eseksa u Europu svaki puta ćemo plaćati 21% carine i tako dalje i e, to je nešto o čemu treba razmišljati, a da ne spominjemo 124 sporazuma o slobodnoj trgovini koje trenutačno e, koristimo jer ih je sklopila Europska unija, a naše gospodarstvo biti će desetkovano. Hvala lijepo, gospodin Mamikis. Svjetska trgovinska organizacija uvodi određeni red u trgovinu među postmodernim državama. E, to je platforma koja promovira vrijednosti multilateralizma. Međutim, obzirom na ponašanje nekih država kao SAD ovo postaje sve teže. Uklanjanje siromaštva, prepreke ženama u međunarodnoj trgovini, e, sve to treba riješiti kako bi bili što inkluzivniji. Potrebno je više transparentnosti u međunarodnoj trgovini kako bi se povećala stabilnost. Osobitu pozornost posvećujem odredbama o zemljama u razvoju. U skladu s načelima VTO-a trebamo izbjegavati e, ponašanje kao da smo donatori. Trebamo se prema tim državama odnositi kao prema ravnopravnima. Hvala. Zahvaljujem. Sean Kelly ima riječ. Pozdravljam e, e, izvješće gospodina Galija e, i Rubika kako je potrebno modernizirati svjetsku trgovinsku organizaciju. Neophodno je da ona bude relevantnija i da se bolje prilagođuje globaliziranom svijetu koji se mijenja, da bude učinkovitija. Vjerujem da će ovaj zakonodavni akt eh, pomoći da se prevladaju poteškoće koje su se pokazale eh, prošlog prosinca u Buenos Airesu na ministarskoj konferenciji. Eh, time ćemo reagirati na današnje jazove u pravilima i na prepreke koje postoje Također ćemo stvoriti potreban okvir e, kako bi se uključile e, nove, e, nove stvari poput elektroničke trgovine. Hvala. Gospodin Hanan, imate riječ. Hvala. Razmislite o čudu, o snazi slobodne trgovine. Razmislite o Hong Kongu. E, on je bio e, treći iza Ujedinjene kraljevine, a danas je 30% više. E, koje prirodne resurse ima taj otok? Mora uvoziti pitku vodu, električnu struju, hranu. Potpuno ovisi o stvarima izvana. A čarolija je u tome što je jednostrano um pomaknuo, odnosno otklonio sve prepreke slobodnoj trgovini. Slično se dogodilo i u Singapuru. On je danas dvostruko bogatiji nego što je bio. Britanija izvan e, Carinske unije kao članica Svjetske trgovinske organizacije će moći učiniti nešto slično i vratiti se na 19. stoljeće e, kada smo bili nadmoćni u trgovini. To je sve što je potrebno. Hvala gospodin Polčak. Hvala. Hvala na riječi. Slažem se sa prethodnim govornikom, postoji konsenzus da ako uklonimo prepreke to će samo koristiti trgovini, ali nažalost to ne funkcionira tako lako ako se to čini samo među državama. Zato nam je potrebna svjetska trgovinska organizacija kako bi regulirala odnose između država članica ova organizacija je paralizirana. Kina je pristupila toj organizaciji, ali ne poštuje ciljeve te organizacije, a da ne spomenemo e, Trumpove korake koje je poduzeo. Dakle, nalazimo se na početku trgovinskog rata. Zbog toga sam podržao ovaj tekst jer on uređuje pravila koja e, se trebaju provoditi. Hvala. A sada ćemo govoriti o izvješću gospodina McAllistera o Srbiji. Gospodin Zdrojevski prvi ima riječ, a zatim gospodin Polčak. Hvala. Podsjećam vas da je Srbija počela službene pregovore 2014. godine. Sada imamo 35 poglavlja, a 14 je otvoreno. Za sada su zatvorena samo dva poglavlja. Skrećem vam pozornost na ovo kako bih vam rekao da će Srbija e, se pridružiti Evropskoj uniji tek za 40 godina ako nastavimo ovim tempom. Mislim da je izvješće dobro, ali kada je riječ o napretku Srbije u provođenju ciljeva na koje se obvezala, nije zadovoljavajuće. Najveći manjak se vidi na području vladavine prava i slobode govore. Hvala. Gospodin Polčak ima riječ. Srbija je ponosna zemlja s dugom povijesti. Čak i suvremena povijest je puna događaja ponekad kaotičnih uključujući i kriminalne aktivnosti, ali mislim da je Srbija sve to prevladala i da je sada na putu ka Europi i članstvu u Europskoj uniji. No Srbija mora ispuniti sve preuzete obveze. Ono što je važno za Češku i za Europsku uniju je dati zemljama na Balkanu nadu. Međutim ima još država na Balkanu koje su postavljene postigle više od Srbije. Stoga, ako Srbija želi e, se približiti Europskoj uniji, ona mora intenzivirati svoje napore. A sada izvješće gospodina Igora Šolteza o Kosovu 2018. E, gospodin Šošnjec. Hvala. E, Kosovo dobiva od Europske unije e, vrlo vrijedne savjete o borbi protiv terorista. E, kaže se da teroriste treba rehabilitirati i reintegrirati u društvo, pa ja vidim kako teroristi kad ih uhvate kleče i kako se kaju jer će biti rehabilitirani u Europskoj uniji, ali a borba protiv terorizma se odvija putem smrtne kazne. Rehabilitacija i reintegracija se mora zaraditi. Vi to želite besplatno dijeliti teroristima Bog sačuvao Kosovo od vaših savjeta. A sada izvješće gospodina Vajgla u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. kolege, ja sam podržala izvješće o Makedoniji jer je Makedonija učinila veliki napredak na putu prema Europskoj uniji. Ona je jedna od najnaprednijih država kandidatkinja, iako postoje problemi s demokracijom i vladavinom prava, da ne spomenem korupciju i integraciju manjina. Zato dobiva sredstva od Europske unije da bi provodila provodila reforme. Ono što je pozitivno je da je bilo moguće postići sporazum između Grčke i Makedonije o imenu te države u ovom izvješću stoji da gospodin Gruevski, bivši premijer koji je pobjegao u Mađarsku e, gdje je zatražio azil, ha, pa nadam se da će on biti izručen Makedoniji kako bi mogao tamo služiti zatvorsku kaznu. Gospodin Marijas ima riječ. Gospođo predsjedateljice. Skopje još uvijek pokušava prisvojiti ime Makedonija. Čak i uz novi ustav u članku 36 oni govore o takozvanoj Makedoniji i makedonskom narodu. U Ustavu također spominju odluku iz 1944. godine o pravu na samoodređenje takozvanog makedonskog naroda. Čak i uz e, e, sve ovo e, Skoplje zapravo ide protiv ovog sporazuma i zato Skopje nema pravo to iznijeti pred Europski parlament. Ja sam protiv bilo kojeg budućeg pristupanja te države EU i naravno da sam glasovao protiv. Gospodin Pjotorovski sljedeći ima riječ. Puno hvala. Naš parlament hvali napore Makedonije i Grčke e, koji su doveli do rješenja dugotrajnog problema nazivate države, ali Makedonija ima i druge probleme i poput drugih zemalja u regiji ima probleme sa borbom protiv organiziranog terorizma, e, protiv droge e, i krijumčarenja oružja. Stoga smatram da smo e, previše blagi kad je riječ o LBGT populaciji u našoj rezoluciji kažemo da smo zadovoljni uspostavljanjem među parlamentarnog e, kružoka koji će se brinuti o stanovništvu LBGT, ja sam protiv toga. A sada gospodin Howard e, kao član zajedničkog parlamentarnog odbora e, ovog doma i bivše Jugoslavenske republike Makedonije, drago mi je što mogu podržati ovo izvješće. Očito još moramo puno toga napraviti prije nego što Makedonija može pristupiti, ali svatko tko ima otvorene oči može vidjeti veliki napredak. Rješavanje prijepora oko imena iziskuje e, hrabre političare koji će govoriti govoriti istinu svojim narodima, a istina je da ovaj sporazum možda nije savršen, ali nitko, niti nacionalisti u Makedoniji, niti oni ovdje nisu predložili ni jednu drugu opciju osim stagnacija i statusa quo. Zato hvalim one u Sobranju koji su podržali ustavne promjene i očekujemo napretke po drugim pitanjima poput poput slobode medija, uprave i tako dalje. A sada gospodin Polčak. Hvala, gospođo predsjedateljice. Makedonija već od 2005. godine ima status kandidatkinje i od tada je učinila veliki napredak. E, buduće ustavne promjene koje se temelju na glasovanja 19. listopada predstavljaju veliki korak naprijed. Nacionalisti ne nude nikako drugo rješenje, zato moramo pohvaliti taj napor. Oni koji se trude pomiriti ove dvije države zaslužuju pohvalu. Također trebamo spomenuti neka problematična pitanja iz prošlosti poseban odbor koji treba istraživati zločine iz prošlosti e, će morati obaviti svoj posao, na pravom su putu. Hvala. A sada izvješće gospodina Fleckensteina o Albaniji. Opet ima riječ gospodin Marijas. Izvolite. ja ovdje opetovano ponavljam da se protivim bilo kakvom pristupanju Albanije u budućnosti. A ovo postaje još jasnije jer progon grčke manjine u sjevernom Epiru i dalje traje. Prije mjesec dana Konstantinus Karacifas je ubijen od strane albanske policije. Dakle, Albanija i dalje oduzima imovinu grčke manjine, e, ruši crkve i nastoji izmijeniti sastav stanovništva u sjevernom Epiru. zastrašuje se cijela manjina zato što se želi prenijeti poruka da ova politika e, tlačenja i progona će se i nastaviti i dalje. Mi to ovdje moramo osuditi sve dok ne priznaju i ne prihvate prava grčke manjine u Sjevernom Epiru i zato sam glasovao protiv ovog izvješća. Hvala gospodin Piotrovski, jedna minuta. Dame i gospodo, u izvješću komisija preporučuje otvaranje pregovora s Albanijom. To bi omogućilo bolju kontrolu od strane Europske unije i provedbu reformi. Želim skrenuti vašu pozornost na opasnu tendenciju trgovinu ljudima. E, u točki 18 pozivamo albanske vlasti da odlučno poduzmu akcije kako bi uništili mreže krijumčara e, koji krijumčare i drogu i oružje no, u poglavlju 23 čini se da na nepotreban način e, promovirate rodnu ideologiju i zato sam glasovao protiv ovog izvješća. Hvala gospodin Selimović. Albanija je učinila značajan napredak i to treba priznati i nagraditi. Zato podržavam e, otvaranje pregovora na godinu Premda smo svjesni napretka osobito u reformi pravosuđa, moramo naglasiti ono što je preostalo. Dakle i dalje nas brinu e, izborni e, zakoni do dobro susjedski odnosi, borba protiv kriminala, to su sve bolna pitanja, ali se moraju riješiti. Vladavina prava, ljudska prava i borba protiv korupcije se moraju poboljšati. Moramo osigurati pregovore e, i izbjeći e, dalje korake unatrag. Hvala, gospodin Šošnjerc ima riječ. Hvala. Želim vam govoriti o škandalu koji se odnosi na usmeni amandman na plenarnoj sjednici što nije samo jezična ispravka već unošenje smeća jer se kaže da neke žene u nekom selu trebaju nešto dobiti. Pa imamo e, skandalozni sadržaj ovog amandmana, pa uz žaljenje moram reći e, da ovdje nema 40 pravednih ljudi koji bi se suprotstavili tom amandmanu što je smiješno. Sljedeća tema je izvješće o Crnoj Gori. E, izvješće gospodina Tenoka, a riječ ima gospođa Šojdrova. Hvala. Uvaženi kolege, želim vam objasniti zašto sam podržala izvješće o Crnoj Gori. Vjerujem da je Crna Gora država koja dijeli naše zajedničke europske korijene. Ona se želi pridružiti našoj europskoj obitelji i dokazati da može udovoljiti kopenhaškim kriterijima. U izvješću stoji da je Crna Gora dobro napredovala u pregovorima osobito kad je riječ o e, domaćoj politici. Sudovi su e, neovisni, e, elektronska uprava postaje bolja, u travnju su bili predsjednički izbor i građani su mogli slobodno odlučivati. Još uvijek imamo određene dvojbe oko slobode medija i to ćemo pratiti. Hvala gospodin Piotrovski ima riječ. Hvala, ja sam glasovao protiv ovog izvješća, a sinoć sam e, govorio o toj temi. Postoje neke zajedničke veze između izvješća o Makedoniji i Albaniji i ovom. U točki 22 žalimo zbog pomanjkanja napretka e, oko krijumčarenja ljudima. E, to se javlja u svim ovim izvješćima. Također govorimo o problemu djece koja moraju prositi. Mislim da nijedna država to ne smije tolerirati, no tu postoji još jedna zabrinjavajuća tendencija. Naš parlament previše brine o takozvanim manjinama i u točki 34 čitamo da nas brine činjenica da seksualna orijentacija koja je drugačija u Crnoj Gori nije prihvaćena i zato sam glasovao protiv ovog izvješća. Hvala gospodine. A sada gospodin Selimović ima riječ. Puno hvala i hvala gospodinu Teniku na odličnom izvješću. E, Crna e, Gora i dalje predvori u Zapadnom Balkanu. Otvorili smo poglavlje 34 želimo nastaviti tim putem, ali neke stvari moramo istaknuti. Sloboda medija je i dalje problematična. E, slučaj gospođe Olivere Lakić se nikada nije trebao dogoditi u zemlji pristupnici treba zajamčiti slobodu govora i osuditi napade na novinare. Također potičem e, dužnosnike tamo da e, podignu svijest e, o LBGT ljudima, Romima i da omoguće istrage za zločine koje su oni počinili. Hvala. A sada gospodin Kan, obrana akademskih sloboda u vanjskom djelovanju Europske unije. E, Majer Alex ima riječ. Thank Hvala lijepa. Pozdravljam e, ovu raspravu i želim reći trije stvari. Prije svega istraživanje postdoktoralnog tipa je zaista bitno i ne možemo ga u potpunosti eliminirati, ali zaista je važno da e, europski studenti koji su e, u inozemstvu budu sigurni. Drugo, moramo paziti kakva je situacija tamo gdje se E, spriječila sloboda govora. A isto tako u Mađarskoj nastavlja se s napadima na Europsku uniju i moramo neke stvari riješiti i kod nas. Srala sam se e, prošlog tjedna e, sa sveučilišnim profesorom CU, dakle sa otvorenog sveučilišta koji je imao problem i bio bi zaista problematično da se taj fakultet sveučilište prebaci u Beč. Jer akademske slobode zaista su od temeljne važnosti. Hvala. Sada gospodin McMikins ima riječ. Hvala lijepa. Akademsko obrazovanje zaista je nešto što je E, temeljno za stvaranje političke osviještenosti i moramo zaista tražiti kako bi se u državama svi e, upoznali i mogli donositi dobre političke odluke. Trebamo na taj način stvoriti demokratsko društvo koje je uvijek mirnije i odmjerenije. Što se tiče amandmana, E, kluba zastupnika SID-a traži se da akademska sloboda bude dio kompetkaških kriterija. Jer e, smanjivanje i ograničavanje akademskih sloboda je nešto što ide protiv e, sloboda i moramo to omogućiti na sveučilištima i na školama. Obrazovni sustav koji je manjkav ukazuje na manjkavost cijelog društva, a tu nema dovoljno ekonomskih mogućnosti. Zato podržavam ovo izvješće i nadam se da će se sve njegove odredbe u potpunosti provesti. Hvala sada gospodin Palmer. Hvala lijepa. Želim čestitati kolegi Vađitu Kanu što je načini ovo jako važno izvješće. Moja generacija odrasla je uzimajući zdravo za gotovo slobode koje je osigurala prethodna generacija. Dakle, demokracija, pravna država i akademska sloboda. A u današnje vrijeme kada se sve to dovodi u pitanje zbog populizma, zbog lažnih vijesti i drugih problema, mi, dakle, koji vjerujemo u te slobode, moramo zaista ih braniti. Akademska sloboda je ključna i e, ako se stave lažne vijesti, lažne činjenice i na taj način se gotovo truje javni diskurs, a moramo nešto napraviti kako bismo stvarno imali dobre stipendije i stvarnu akademsku slobodu. Pozdravljam ovo izvješće za koje sam glasao. Hvala lijepa. A sada dajem riječi John, Howard John. Hvala. Jako mi je drago što mogu ovako napraviti podršku mom kolegi Kanu. Nažalost, ovo izvješće je bilo potrebno. Mi koji smo bili, eh, bili istraživači ili smo bili nastavnici, znamo u kolikoj mjeri je važna akademska sloboda a situacija u nekim akademskim institucijama zaista je neprihvatljiva i nekompatibilna sa akademskim, e, s europskim vrijednostima. Države članice koje protiv, se protive ovakvim slobodama ne bi smjele moći ući u programe Horizont Europa, ali moramo također braniti akademske slobode od pritisaka tržišta i e, iz financijskih razloga tri sveučilišta iz moje regije su u opasnosti i možda neće moći opstati. Moramo tražiti da ne moramo uvijek e, iz svega tražiti da e, bude financijski isplativo i trebamo podržati čista istraživanje. Hvala. A sada situacija e, žena s invaliditetom. Daj prijem dajem riječ gospođi Nirijadi. Hvala. Kao žene jasno nam je da je ima e, puno izazova i puno problema i prepreka, ali za žene s invaliditetom e, situacija je još teža. U ovom izvješću se vide da je 18,8% žena s invaliditetom nezaposlena u odnosu na 30%, 5% muškaraca. To jednostavno nije prihvatljivo i ne smijemo to prihvatiti. Moramo pozdraviti alate koje nam nudi to izvješće. Na državama članicama je da ih primjene. Moramo započeti sa je odgovarajućom potporom kako bi bilo jednakosti prilikom obrazovanja, e, sporta i tako dalje. Žene s invaliditetom moraju u potpunosti moći sudjelovati u životu, u svim dijelovima života moraju moći glasati. Mislim da sada to nije tako. I zato pozdravljam ovo izvješće i mislim da države članice e, moraju odmah provesti odluke ovog izvješća. Hvala, gospođa Šojdrova ima riječ. Hvala lijepa. E, dragi kolege, mislim da je jednaki pristup zdravstvu zaista ključan i vjerujem da države članice moraju pospješiti e, svoje napore koje ulažu. Nažalost, nisam mogla podržati ovaj prijedlog rezolucije jer se ne slažem s nekim njezinim dijelovima, naročito s onim dijelovima koji izlaze iz nadležnosti Europske unije i e, ulaze u e, nadležnosti država članica, bilo da se radi o zdravstvu ili o pitanjima etike. Jer rezolucija se, predlaže da se e, proširi nadležnost što se tiče reproduktivno zdravlja, što je zapravo poziv na abortuse, a ja se s njima ne slažem. Također e, što se tiče stvaranja specifičnih zdravstvenih odredbi vezano za osobe koje su transrodne. To je u nadležnosti država članica. Hvala, gospođa Pupa. Hvala lijepa. Ja sam e, glasala za ovu rezoluciju o e, ženama s invaliditetom zato što e, detaljno opisuje broj žena i e, djevojčica koje su 60% svih osoba s invaliditetom. Postoji europska strategija s osobe s invaliditetom, međutim svi oni imaju ozbiljne probleme, primjerice e, kada treba imaju pristup zdravstvenoj skrbi ili pak e, kada žele izaći na birališta. E, to treba riješiti. Pitanje seksualne orijentacije ili pak pripadnosti određenoj rodu ili klasi je nešto što je neprihvatljivo. Međutim, zbog toga što ovaj dokument važan, glasao za. Međutim, e, naše stajalište prema slabijima je nešto gdje moramo biti, pokazati odgovornost u našim državama i e, e, društvima. Gospodin Mamikins. Hvala. Glasao sam za ovo izvješće kako bi naglasio da se jakost e, naših e, društava može mjeriti stavom prema slabijim skupinama. Europska unija je iznad drugih kad se radi o pitanjima invalidnosti, e, međutim nije dobra situacijama kod žena s invaliditetom. Podaci pokazuju da se moramo sramiti. Ogroman broj žena i djevojčica e, su, e, e, imaju invalidi, ali samo 18% njih je zaposleno. Velik broj njih bilo je žrtva zlostavljanja svojih partnera. Mnogi od njih ne mogu sudjelovati u svim aspektima života. Njihovi su izbori ograničeni i zato oni postaju žrtve i budu socijalno isključeni. A ovoj situaciji svire se čini gotovo prihvatljivo i zato sam glasao za ovo izvješće. Hvala. A gospođa Zaborska ima riječ. Hvala lijepa. Što se tiče integracije u državama članicama i općenito socijalne integracije i e, socijalne zaštite, to su zadaće Europske unije. Međutim, ako zaista želimo ojačati prava žena i djevojčica s invaliditetom, moramo zaštititi i njihovo ljudsko dostojanstvo. Međutim, često se o tome ne govori, ima nikakve reference i e, često se promiče E, pristup što se tiče seksualnih i drugih prava što omogućava i pristup abortusu i e, ja nisam mogla odobriti e, taj dio izvješća jer to jesu, život je jedno od načelnih vrijednosti Europskog parlamenta koje moramo zaštititi i u ovom izvješću. Sada gospodin Šosnjec je posljednji govornik. Hvala lijepo. Ovo je još jedno e, na seksistička inicijativa parlamenta. Nije mi jasno što ovdje želite reći. Svi ste ludi i očito vam to nije jasno koja druga prava treba dati ženama s invaliditetom koje muškarci nemaju. Što to znači da imamo rezoluciju samo o ženama s invaliditetom? Hoće li E, one dobiti drugačiji pristup nekoj zgradi nego li muškarci, jesu li žene veći invalidi od muškaraca. A u točki sedmoj rezolucije u kojoj se kaže da žene imaju više problema zato što žive dulje. Ako žive dulje od muškaraca, a muškarci žive kraće, možda bismo nešto trebali napraviti za muškarce jer je njihov život kraći, a ne smijemo dati privilegije ženama jer oni već imaju e, privilegiju jer dulje žive. To je s psihološke strane totalno bolesna ideja. Hvala lijepa. E, zapisnik s ovog sastanka bit će na sljedećoj sjednici. Sada završavamo našu raspravu i ako nije uloženo nikakvih prigovora do sada, jednostavno ja ću ove rezolucije proslijediti na odgovarajuće mjesto. Sada prekidamo zasjedanje. Želim vam sviga ugodno poslijepodne.